Kao što znate, na dnevnom redu je predstavljanje od gospodina Botermana o dakle socijalnom e, dijalogu kao najučinkovitijem načinu borbe protiv socijalnog dumpinga i neprijavljenog rada u poljoprivrednom sektoru. Zadavcu profesionalne organizacije Geopa Kopa Geopa Kopa je radna skupina koja se bavi poljoprivrednim sektorom i članice su, dakle, tog udruženja, nacionalno udruženja poljoprivrednika. Oni su od Kope dobili mandat da ispregovaraju dakle, kolektivne ugovore na nacionalnoj razini. A to se možda čini složenim, ali sada će nam sve pojiti jasnije nakon što saslušamo ovu prezentaciju. Također bit će nam izloženi njihova stajališta vezana uz socijalne politike. 2016. Kopa je objavila izvješće o socijalnom dumpingu i neprijavljenom radu u poljoprivrednom sektoru. Naglašena je potreba da se produbi socijalni dijalog i da se pojednostave administrativni postupci koji su potrebni za borbu protiv neprijavljenog rada. Ovaj program koji podržava komisija obuhvaća dakle problem neprijavljenog rada u poljoprivrednom sektoru, želi se poboljšati položaj tamošnjih e, radnika te smanjiti administrativni teret e, za poslodavce. Neprijavljeni rad dovodi do nelojalne e, trgovinske prakse, do nepoštene trgovinske prakse. Također, vezano uz administrativne postupke, ovdje je riječ o zapošljavanjima, o poreznim aspektima, uplati socijalnih davanja, to je sve važno da bismo se uspješno borili protiv neprijavljenog rada. Sve ovo će donijeti dobrobit e, za dakle, poslodavce, za poljoprivrednike, ali i za e, države članice. Dakle, za sve one koji su zaposleni u ovom sektoru. Sada bih e, dao riječ gospodinu Krisu Botrbanu, predsjedniku GOP Kope će imati na raspolaganju 15 minuta, te će nam predstaviti ovu studiju, a nakon toga ćemo preći na pitanja od strane zastupnika. Izvolite, gospodine Boterman, imate riječ. Thank you very much, Mr. President. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Hvala vam što ste nam e, dali priliku da vam e, izložimo dakle, svoje, svoju studiju. Održat ću dakle, prezentaciju onoga što smo utvrdili kao uvod predsjednik Sikerski nam je predstavio dakle Geopu Kopu. Mi smo organizacija dakle, poslodavaca, postojimo na razini Evropske unije, sudjelujemo, dakle, u savjetodavnu ulogu kada je riječ o suradnji sa Europskom komisijom, kao što je gospodin predsjednik i sam rekao u uvodnom izlaganju. 2014 smo e, započeli projekt e, dakle, sa Europskom komisijom vezanom uz zapošljavanje. Riječ je naime o neprijavljenom radu u europskom poljoprivrednom sektoru. Razlog izrade ove studije jest što ta pojava dovodi do socijalnog dumpinga, a to dovodi pak do e, nelojalne konkurencije. Važno je reći i da u našoj udruzi poslodavaca, da smo protiv socijalnog dumpinga, protiv zloporabe, upućivanja radnika i sličnih pojava. Kao što vidite, ovdje sam e, prezentaciji predvidio nekoliko koraka. Prvo se dakle tiče, prvi korak se tiče zakonodavnog okvira, dakle i definicija, što je Dakle, nezakoniti rad, neprijavljeni rad, nakon toga ću preći na sustav kontrola, kako su kontrole organizirane, potom e, dobre prakse, imamo i takve primjere, te na koncu ću zaključiti sa preporukama i zaključkom. Studija koju smo izradili je dostupna na šest jezika, Možete dobiti taj dokument, možete iskoristiti današnju PowerPoint prezentaciju. Prije svega nekoliko riječi o definicijama. Kada govorimo o neprijavljenom radu, u ovom trenutku ne postoji pravno obvezujuća definicija, dakle definicija koja vrijedi na razini, na europskoj razini. Imamo dokument iz 1998. te jedan iz 2007. gdje je komisija pokušala dati definiciju. Dakle, to je plasaka plaćena aktivnost koja je zakonita, ali nije prijavljena javnim vlastima. Dakle, to je definicija iz 98. i 2007. Dakle, tu se ne prijavljuje rad e, javnim ustanovama, to obuhvaća različite oblike rada, počevši od onih u domaćinstvu pa nadalje. Dakle, nemamo definiciju na evropskoj razini. Kada govorimo o nezakonitom radu, imamo direktivu iz 2009. Dakle, o nezakonitom boravku stranaca u Europi. to je dakle definicija u članku 2 da se govori o zapošljavanju nezakonitih, e, nezakonito, govori se o nezakonitom zapošljavanju građana trećih zemalja. Dakle, surađivali smo sa svojim članovima i vi zabilježili da u 18 država članica da to predstavlja kazneno djelo. Ponovno, kao što vidite, nema e, definicije na evropskoj razini, ali u nekim državama se to smatra dakle, nezakonitim radom. Dakle, neprijavljeni rad je nezakoniti rad. Potom imamo drugačije definicije, kao što vidite ovdje u popisu država članicama, a imamo situaciju da nema nikakve definicije. Dakle, kao zaključak, mogu vam reći da ukoliko želite učiniti nešto u borbi protiv neprijavljenog rada, da bi bilo doista važno koristiti diljem Europe jednu jedinstvenu definiciju tog rada. Potom kada govorimo o socijalnom dumpingu, tu je lažno samo zapošljavanje. To bi se također trebalo uključiti u pojam neprijavljenog rada. Naime, ne postoji ponovno definicija na europskoj razini, ali kada pogledamo e, dakle studije, različite studije kojima raspolažemo, onda možemo, odnosno sudsku praksu, onda onda možemo vidjeti da postoji spominjanje dakle, tog oblika rada, dakle lažno samozapošljavanje, kada je riječ e, o samozapošljavanju, dakle u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ali on zapravo radi pod nekim drugim. Međutim, ne odlučuje sam o mjestu, načinu obavljanja posla i samom sadržaju svoga posla, dakle i ne dijeli e, rizik e, sa poslodavcem. Dakle, kao što vidite, on je definiran kao samozaposlena osoba, ali kada bolje pogledate situaciju, onda u stvarnosti to uopće nije tako. Predlažem da se time pozabavite. I konačno, kada govorimo o definicijama, sa članovima smo održali raspravu i sa odjelom komisije koja se bavi zapošljavanjem E, govorili smo o upućivanju radnika, spomenuo se, govorilo da su brojke velike, međutim vidjeli smo da uopće nije tako. U nekim zemljama poput e, Francuske, međutim dolazi do porasta, e, dakle, slanja radnika. Vidimo da se to uglavnom tiče brodogradnje u toj zemlji. I na koncu posljednje, kada govorimo o definicijama, govorimo o nacionalnom aspektu možemo vidjeti, možemo zaključiti da je doista da su doista brojke različite kada govorimo o različitim državama članicama. Ovdje bih sada htio nastaviti govoriti o području koje se tiče kontrole, dakle inspekcije rada. Dakle, kontrola je važna, tu su također i e, sankcije, odgovornost radnika, sve važni elementi. Ovdje smo državama članicama poslali pitanja, dakle poslali smo im jedan upitnik, dakle zanimali su nas izvori prava, dakle na osnovu kojih e, djeluju inspekcije rada, dakle koje su im ovlasti, te koja su prava onih koji su podvrgnuti ovom inspekcijskom nalazu. Dakle, vidjeli smo da se u većini država članica rad inspekcije bavi dakle provođenjem zakona. Imamo i situaciju gdje se, se gdje je uglavnom ono bazirano na upućivanju e, sankcija. Zbog toga smatramo da je važno uložiti u prevenciju. Imamo neke primjere u državama, članicama, dakle države koje imaju čitav set instrumenata utemeljenih u zakonu ili u kolektivnim ugovorama, ugovorima, te dakle vidimo da je u tom kontekstu vrlo važno imati jednostavne administrativne procedure te održavati dijalog sa socijalnim partnerima. Imamo više od 20 milijuna ljudi koji su trenutno zaposleni u sektoru poljoprivrede u Europskoj uniji, ali imamo situaciju koja se doista razlikuje od zemlje do zemlje. Primjerice Njemačka, Švedska, tu, je tu su ljudi zaposleni na puno radno vrijeme, rade cijelu godinu, imamo druge zemlje poput Francuske, Italije, Belgije, dakle tu su uglavnom zaposleni sezonski radnici, ugovori su kraći. I na koncu, u čitavom nizu e, država imamo nešto što se zove su zapošljavanje. Dakle, jedan radnik može raditi istovremeno za više tvrtke. Za naš rad je važno e, pitanje pojednostavljivanja. ću vam dva kratka e, primjera. Ako kada je riječ o formalnim komunikacijama od strane poslodavca, ovdje vidimo dakle, da se da, taj poslodavac mora prijaviti rad, dakle tko ovdje to mora napraviti, je li to prije početka ugovora, je li to na, kada ugovor stupi na snagu ili naknadno, vidimo ovdje situaciju na ovim slajdovima. Potom kakav je oblik e, te notifikacije, je li to na papiru, je li to elektronski i na koncu koliko izjava se mora napraviti. Da li je u pitanju jedna ili jedan dokument ili više dokumenata. Kao što vidite imamo ovdje više mogućnosti, više primjera koliko je situacija presložena, onda može doći do e, više pogrešaka. Ovaj slad je doista važan. Imamo pitanje prijava, dakle od e, strane poslodavca. I što se događa kada ta prijava nije 100% točna? Tada je važno znati da kada dođe do e, manje pogreške, kako će se u toj zemlji postupiti protiv takvog poslodavca. U velikoj većini zemalja se formalna pogreška tretira kao neprijavljeni rad. Ovdje vidite zemlje označene zelenom bojom gdje se prema takvim slučajima postupa drugačije. Zato je jako važno da su dakle sankcije proporcionalne dakle ovim greškama, formalna greška se ne bi trebala tretirati e, poput e, neprije, slučaja neprijavljenog rada. Na koncu nekoliko riječi o postupcima. Dakle, što poslodavac mora učiniti kada, kako se dakle upravlja s administracijom, kada je riječ o zapošljavanju radnika, ovdje vidimo različite postupke, pogledajte drugi red, dakle kada je riječ o doprinosima, tu su također brojne teškoće, sve veći broj dokumenata Imamo velik problem za poljoprivrednike jer su se pravila promijenila, naročito ona za sezonske radnike. Kao što znate, e, ljudi sa istoka Europe rade u zemljama zapadne Europe. Imamo velik broj obiteljskih gospodarstava, poslodavaca, koji sada trebaju ispuniti upitnik o aktivnostima, dakle o porijeklu sezonskih radnika. I za njih je to doista komplicirano. Na koncu, u sve što poduzimamo je jako važno uključiti socijalne partnere. Vidjeli smo da u zemljama u kojima postoje snažne udruge poslodavaca koje pomažu svojim članovima, da, je, e, da se više dakle, poštuju pravila. Ovdje vidimo kako organiziran socijalni dijalog. Ovdje sada neću govoriti o sljedećem slajdu, imate tu 15 stranica koje možete sami pogledati. Tu smo se bavili primjerima dobre prakse u našim državama članicama, dakle kada je riječ o e, kada provedbi zakonodavstva. Vidite ovdje dobre prakse iz inspekcije rada, primjere zemalja, onda imate dobru praksu kada je riječ o provedbi, dakle pojednostavljivanje, i na koncu organizacija socijalnog e, dijaloga između poslodavaca i sindikata i ovo bi moglo biti doista korisno i komisiji u radu. Kao kažem, ovo izvješće doista možete dobiti na jednom od šest jezika na koje je prevedeno. Potom je tu poglavlje koje se bavi zaključcima i preporukama. Ja ću iznijeti neke od tih preporuka. Tu je preporuka o definiciji. Kao što sam rekao, ne postoji definicija na europskoj razini. To smatramo da je vrlo važno doći do nje. Moramo doista nešto to poduzeti i radi budućnosti. Nadalje, što zemlje mogu učiniti. Važno je imati na raspolaganju preventivne mjere potom, dakle, kazne, one trebaju biti proporcionalne. Dakle, formalna pogreška se ne može tretirati e, kao neprijavljeni rad. I nadalje, pojednostavljivanje e, veliki administrativni, složeni administrativni teret neće dovesti do bolje provedbe. Dakle, moramo vidjeti na koji način pojednostaviti stvari, kako podijeliti dobre prakse. Kao što znate u nekim zemljama se uglavnom radi o malim obiteljskim gospodarstvima, dakle nemaju osoblje zaposleno u uredima koje bi se ovime bavilo i dakle time se moramo pozabaviti. Potom inspekcije rada, već sam rekao nekoliko riječi o tome, dakle tripartitni sustav, dakle koji obuhvaća socijalne partnere i inspekcije, Potom uloga socijalnih partnera, tamo dakle, gdje imamo uključenje socijalnih partnera vidimo da se pravila bolje provode. Na koncu, kada je riječ o nezakonitom radu i neprijavljenom radu, to nije problem jedne jedinstvene zemlje, to je prekogranični problem. I dakle, mi smo ovdje imamo promatračku ulogu kada je riječ o ovim problemima i za razdoblje 2018. i 2019. obuhvatit ćemo u situaciju i u sektoru poljoprivrede i tada ćemo izraditi dakle, novi set preporuka, ali i dalje, kao što sam rekao, spominjemo potrebu pojednostavljivanja i podjele dobrih praksi. Dakle, u Geopi smo govorili o ovoj studiji, kao što sam rekao, mi se protivimo svakom obliku socijalnih prijevara i neprijavljenog rada. Također smatramo da nije potreban, potrebno još regulirati, jer je potrebno, potrebno bolje zakonodavno urediti dakle, situaciju u našim državama članicama. tej pitanja, i o Hvala vam lijepa na ovom izlaganju. E, sada zastupnici mogu postaviti pitanja. Zastupnik Glazo bio je prvi. Hvala gospodine predsjedavajući. U veljači prošle godine, kada sam bio s kolegom Edvarom Faranom u Francuskoj, bio sam u Vukluzu i tamo smo govorili o pitanjima kao što je radna snaga i o nekim zanimljivim slučajevima više tisuća radnika upućenih na rad u inozemstvu u tom departmanu rade u močvarama i na isušivanju, što je vrlo zahtjevan i radno intenzivan posao. Tu je bio potreban sporazum sa Španjolskoj, e, koji pak e, dovode radnike iz Latinske Amerike, tako da su tu ljudi iz Perua i Ekvatora koji rade na ugovor nad rok od, e, u trajanju od šest mjeseci. Dakle, e, tu se također pojavljuje pitanje zapošljavanja sezonske radne snage. Prvo pitanje, što namjeravate poduzeti kako bi se izvršio nadzor nad e, podrijetlom radnika koji bi trebali biti iz Europe, i drugi na koji način će se valorizirati njihov rad i što je sa nejednakim nejednakom troškovima radne snage. Dakle, to pokazuje da države moraju biti u stanju kontrolirati vlastite granice i na odgovarajući način ustrojiti tržište rada. Hvala lijepa. Kao prvo, zahvalila bih našem gostu na ovom izlaganju. E, bilo mi je zadovoljstvo što sam imala priliku već ranije upoznati našeg gosta. Iznimno mi je drago što smo danas ovdje organizirali ovu raspravu. E, govorimo o profesionalnim gospodarstvima i poljoprivrednicima, a radnici na gospodarstvima predstavljaju vrlo važan element u cijelom ovom e, lancu. E, želimo izbjeći e, nepravdu i želimo ekološku održivost, ali isto tako i socijalnu održivost i zato je krajnje vrijeme da se bavimo ovim pitanjima. Čestitam na svemu što ste do sada odradili u ovom kontekstu. Što se tiče zaključaka o kojima ste govorili, to uključuje i usklađivanje definicija pojedinih pojmova. Postoje definicije koje su različite od zemlje do zemlje, a to dovodi i do različitog tretmana a osim toga to dovodi do različitih sankcija u slučaju nezakonite prakse i e, postupci u slučaju neprijavljenog rada su različiti. I stoga možemo zaključiti e, da je potrebno raditi na usklađivanju aktivnosti na ovom području, pa bih molila da mi to potvrdite. Postoji ovdje još nešto što bih e, željela reći. Eh, ovaj aspekt eh, sezonskog rada iznimno je prisutan u poljoprivredi. Postoje eh, razdoblja visoke potražnje kada poljoprivrednici trebaju jako velik broj radnika za određene poslove. Ja dolazim e, iz Španjolske i u području iz kojeg dolazim e, postoje velike e, potrebe za sezonskim radnicima. Prije 30-40 godina ljudi su znali odlaziti u Francusku kako bi sudjelovali u poslovima žetve E, postavlja se pitanje kako se nositi sa ovim razdobljima visoke potražnje za radnom snagom na način e, da izbjegnemo neprijavljen rad ili nezakonite rad. Naša poljoprivreda mora biti konkurentna, a to e, je naravno nešto što se odražava i na troškove radne snage. Međutim, kada govorimo o uređenim plaćama u ovom segmentu, E, moram spomenuti e, lokalne kolektivne ugovore i tu postoje određene razlike između pojedinih područja. Naravno da kolektivni ugovori sa sobom nose i određenu cijenu. Molila bih vaš komentar. Zastupnik Denano. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da se ovdje uistinu postavlja pitanje socijalnog dumpinga u Europi, ne samo u poljoprivredi, ali da kako to je područje koje nas ovdje najviše zanima. S obzirom da nema definicije neprijavljenog ili nezakonitog rada, moramo se zapitati što Europa poduzima u svezi s tim pitanjima. Mislim da bi bilo opasno ne reagirati na to pitanje. Kao prvo, tu se postavlja pitanje narušavanja tržišnog natjecanja, kao što smo mogli čuti, a i što je sa statusom tih ljudi kada nisu prijavljeni, nemaju nikakva prava, ne mogu ostvariti pravo na zdravstvenu skrb, niti ništa slično. Mi e, u mojoj regiji postoje sezonski radnice koji rade na berbi jabuka i pitam se um, može li neki ugovor uzeti u obzir razlike u sezonskom radu e, kako bi se to na neki način pretvorilo u e, jedan ugovor na puno radno vrijeme. Ačiū gerbiamas tikrai su Zastupnik e, Hvala lijepa. E, zahvaljujem našem gostu. Sa zanimanjem sam slušao njegova izlaganja. E, mislim da je ovdje riječ o temi koja je vrlo aktualna i tu moramo tražiti fleksibilna rješenja kako na koncu ne bi došlo do veće štete nego koristi. Svi smo mi svjesni specifičnosti pojedinih sektora u pojedinim zemljama e, u poljoprivredi postoje potpore, a isto tako svjesni smo depopulacije u ruralnim područjima. Mnogi mladi ljudi napuštaju ruralna područja, pa ako budemo imali neke striktne mjere, neke rigoroznije mjere, to bi moglo dovesti do pogoršanja e, situacije. E, moramo biti vrlo oprezni stoga e, što se tiče usvajanja nekih novih pravila i propisa. E, govorili ste o razlozima koji dovode do toga da radnici rade neprijavljeno ili da dolazi do nezakonitog rada. To je možda povezano i s tim da je porezni sustav e, vrlo nepovoljan ili da postoji veliko birokratsko opterećenje e, zbog kojeg poslodavci ne e, prijavljuju radnike sigurno postoje neki drugi razlozi zašto ljudi ulaze u rizik i prihvaćaju neprijavljeni posao. E, možda to nije nešto što je e, danas e, korisno i atraktivno, međutim možda će time ostvariti neku korist za budućnost. Ako budemo imali sve podatke, imat ćemo potpuniju sliku koja će nam omogućiti uvođenje uređenijeg sustava u budućnosti. E, mislim da ovdje moramo biti vrlo oprezni što se tiče ovih pitanja. E, vi niste ništa rekli o postotku neprijavljenog rada koji je prisutan u sektoru poljoprivrede. Je li to 1% ili 50%? Naravno da postoje razdoblja velike potražnje za radnom snagom, ali postoje i druga razdoblja, razdoblja tijekom kojih poljoprivrednik angažira dva ili tri radnika Ovdje postoji jedno drugo pitanje, pitanje terminologije. Govorili ste o tome da neprijavljeni rad predstavlja socijalni dumping. Spomenuo bih neka druga područja, primjerice sektor prometa. Ondje govore o tome da ukoliko se isplaćuje plaća koja je drugačija od uobičajene u toj zemlji, tada govorimo o socijalnom dumpingu. Kakva je onda doista ovdje situacija? Je li socijalni dumping ako plaća manje od 1000 eura? Ili e, je riječ o socijalnom dumpingu i ako zapošljivam radnika koji nije prijavljen? E, tu bismo trebali biti vrlo konkretni i precizni. Jedna stvar je neprijavljeni e, rad, a druga stvar su plaće koje se isplaćuju za takav posao. Ne možemo dvije različite stvari, dva različita koncepta opisivati koristeći istu terminologiju. E, mislim da je ovo područje u kojem bismo trebali raditi na e, razini Europske unije e, jer je tu važan i onaj aspekt slobode kretanja radnika. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnika Puto. Hvala vam. Ja bih zahvalio gospodinu Botermanu na njegovom izlaganju. Ono pomaže dijalog između europskih institucija i poljoprivrednika. Mene jako zanima ova tema, prije svega dakle pitanje neprijavljenog rada. Dolazim sa juga Italija iz regije kampanje gdje to poprima zabrinjavajuće dakle, oblike. Ovdje je riječ o zlostavljanju dakle, radnika, kaporalat, to je jako naglašeno u sektoru poljoprivrede. Dakle, riječ je o iskorištavanju dakle, posrednika u sektoru poljoprivrede koji iskorištava radnike, ali ujedno iskorištava i pravne praznine u sustavu. Italija je tu snažno reagirala na ovaj problem. Usvojen je zakon koji se bavi ovom pojavom. Riječ je o jednoj dobroj praksi koja bi se trebala početi primjenjivati na europskoj razini. Trebalo bi se ovdje proširiti odgovornost, dakle, i na onoga koji iskorištava ovakav rad, dakle, rad na crno. Međutim, e, nisam naišao na jednake mjere na evropskoj razini. Ja sam e, prošlog svibnja uputio pitanje Evropskoj komisiji, upravo vezano uz ovu pojavu, i nisam zadovoljan odgovorom, te sam uputio još jedno pitanje – i naveo sam dakle, specifičnost e, ovog e, fenomena i one opasnosti koje on e, donosi. Po meni, ono što institucije još nisu shvatile je da kada je riječ o primjeni odredaba zaštite na radu, vezano dakle i uz pitanja migranata, to ne rješava problem, zato što ljudi koji završavaju u ovoj mreži, završavaju tamo upravo zato što su nevidljivi u sustavu. Trebalo bi donijeti čitav niz mjera, dakle mjera kojima, kroz koje će država djelovati, počevši dakle i kroz uvjetovanost koju nalazimo u ZPP-u i kroz financiranje te stvaranje odgovarajućih e, struktura koje ćemo stvoriti dakle u dijalogu sa operaterima na tržištu. Međutim, pitanja koje vam želim postaviti jest Smatrate li da bi veća prisutnost institucija javne uprave, dakle, mogla omogućiti rješavanje ovih problema, problema dakle koji su među najtežima koji pogađaju sektor poljoprivrede. Madame Neuchel. Zastupnica Neuchel. Hvala lijepa. E, I ja zahvaljujem na ovom izlaganju. Kad sam pročitala ovaj e, naslov, e, pomislila sam da je jako važno da e, mi kao zastupnici u Europskom parlamentu jasno damo do znanja da razno razni oblici neprijavljenog rada nisu prihvatljivi. To je nešto što moramo osuditi. Jer nije to bagatela. Nažalost, u brojnim zemljama se to još uvijek doživljava kao banalnost i E, kao neki e, banalan prijestup. Međutim, moramo imati odgovarajuće sankcije. Jer ako postoje ljudi koji iskorištavaju druge ljude e, kao radnu snagu po neprihvatljivim uvjetima, zapošljavaju migrante i druge osobe zato što su jeftinije, moramo tu imati odgovarajuće sankcije. Ne smijemo to tolerirati među poljoprivrednicima i u gostiteljstvu ljudi znaju da postoje e, neprijavljeni radnici, međutim e, svi to prešutno e, prihvaćaju jer misle da neće opstati ukoliko ne budu sudjelovali u tome i zato mislim da je Europski parlament mora odaslati jasnu poruku da rad na crno apsolutno nije prihvatljiv i tu ne možemo prihvatiti neke izlike. Ne možemo reći, no možda postoji preveliko birokratsko opterećenje, možda su porezi preveliki. E, moramo jasno dati do znanja da je to kazneno djelo. E, kad se e, sjetim situacije koja postoji u graditeljstvu, ne samo u graditeljstvu nego i o poljoprivredi. Postoji sramotna situacija u Bavarskoj e, što se tiče e, građevinske industrije i zato tu moramo jasno dati do znanja da e, to treba biti sankcionirano i zatvorskom kaznom. Hvala vaše goste, zahvaljujem im na dolasku i na ovoj vrlo kvalitetnoj prezentaciji. E, za koju vidimo da e, su korišteni podaci iz 16 država e, članica, tako da je moje prvo pitanje kad možemo očekivati podatke za sve države članice uključujući i Hrvatsku. također, ovdje su navedena tri primjera dobre prakse koji se možda čine izuzetno ambiciozni za neke države članice jer znamo da nažalost e, e, nisu poljoprivrednici svugdje organizirani e, u sindikate ili u udruženja koja bi mogla predstavljati faktor u pregovoru sa socijalnim E, partnerima. Naravno da je to izuzetno važno i to bi bilo najbolje rješenje, no vidimo kad pogledamo europsku razinu, socijalni partneri se nisu uspjeli dogovoriti čak niti oko direktive o radnom vremenu, a sad e, zamislite kako to tek izgleda e, u poljoprivrednom sektoru gdje nemamo dobro organizirane poljoprivrednike koji u stvari mogu čvrsto boriti se za svoja prava. Vi ovdje spominjete da problem zemalja članica nije nedostatak regulacije nego loša regulacija. Da li možda možete ovdje iznijeti nekoliko konkretnih primjera što točno mislite da bi trebalo ući u to zakonodavstvo kako bi se situacija sa neprijavljenim radom i sa crnom ekonomijom e, u poljoprivredi promijenila. I također znam da ste e, stručnjak jer smo imali prilike razgovarati kad sam bila izvjestiteljica za e, izvješće o ženama u ruralnom prostoru i za taj segment da ste se posebno bavili pitanjem priznavanja profesionalnog statusa za bračne partnere koji pomažu u poljoprivrednom sektoru, takozvani assisting spouses. Da li tu možda imate neka nova saznanja, e, istraživanja i jesu li države članice sklone E, uključiti i to u svoje zakonodavstvo i priznati profesionalni status ženama koje svojim e, supruzima na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu pomažu u poljoprivrednoj djelatnosti. Hvala lijepo. Zastupnik Hvala vam lijepa. E, mislim da je ovo izvješće vrlo zanimljivo, ali moramo biti svjesni i najnovijih zbivanja. E, na Mediteranu imamo tisuće izbjeglica i suočeni smo s nezakonitim migrantima koji dolaze u Španjolsku, Italiju, Grčku. E, mnogi od njih praktički su ondje zaglavili i nalaze se u dosta teškoj situaciji te su skloni tome da prihvate neprijavljene e, poslove. E, tu postoje e, velike pritisci kojih moramo biti svjesni u ovim zemljama jer u sklopu memoranduma Trojka vrši pritisak na ove zemlje. E, međutim, migranti su izvor jeftine radne snage i mogu raditi na velikim gospodarstvima. To praktički znači da velika gospodarstva e, istiskuju sa tržišta mala gospodarstva. E, to dovodi do negativnih posljedica za male poljoprivrednike, a Grčka sada namjerava migrantima dati u najam e, državnu poljoprivrednu zemlju e, kako bi je obrađivali. E, naš ministar poljoprivrede govori o tome da postoje mogućnosti da se zemlja da na obrađivanje i postoje mogućnosti da se uspostave posebne i gospodarski prostori e, na kojima se neće primjenjivati e, zakoni o radu i drugi propisi. E, Postoja bi određeni posebni status za migrante i nakon tri godine oni bi mogli raditi iako e, ne bi imali radnopravnu zaštitu niti osiguranje. E, to je jedna nova pojava u Grčkoj, ali pretpostavljam da je riječ o nečemu što bi se primjenjivalo i na Italiju i Španjolsku. E, to je nešto što praktički uništava male poljoprivrednike, a pogoduje velikim pogonima, velikim gospodarstvima što se tiče korištenja sezonskih radnika iz eh, populacije migranata. Zahvaljujem. Došli smo do samog kraja popisa govornika. Eh, sada bih ponovno dao riječ eh, našem gostu, gospodinu Botermanu, kako bi se osvrnuo na pitanja i komentare. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja koja su postavljena. Ja ću E, ići redosljedom kojim sam zapisao pitanja. I zapravo ću krenuti od posljednjeg pitanja o političkim izbjeglicama. U velikom broju europskih zemalja e, sada ima izbjeglica, tako da smo zatražili od država članica da ispune određene upitnike vezano uz mogući rad izbjeglica. Ovdje nije riječ o nezakonitom radu, jer svi su protiv nezakonitog rada, uključujući i poslodavce, svi su protiv toga da se radi bez prijave i to treba sankcionirati. Ali što se tiče političkih izbjeglica, ustanovili smo da od trenutka kada se izbjeglice prijave mogu dobiti radnu dozvolu. Dakle, to bi mogla, mogla biti rješenje za neke zemlje, Dakle, da tim političkim izbjeglicama daju radnu dozvolu na određeno vrijeme. E, što se tiče pitanja koje je postavila gospođa Petir, mi smo dobili odgovore od samo 16 država članica. Mi smo radili temeljem upitnika. E, dakle, mi želimo završiti e, rad na tome. Mi smo također promatrači platforme za suzbijanje neprijavljenog rada i budemo li imali priliku tijekom 2018. ili 2019. godine govoriti i o poljoprivredi, pokušat ćemo potaknuti naše članove da ispune upitnike, tako da ćemo nastojati dobiti odgovore od Hrvatske i e, drugih zemalja koje trenutno nisu obuhvaćene našim izvješćem. Postavili ste također i pitanje vezano uz kvalitetu dakle propisa. U velikom broju zemalja doneseni su zakonski propisi s dobrim namjerama, međutim pravila su isuviše složena. U velikom broju država članica postoje obiteljska gospodarstva i vrlo često se zapošljavaju samo sezonski radnici kada je to potrebno. Dakle, oni nemaju zapravo nekakvu kadrovsku službu, nego moraju sami razumjeti sve propise koji se tiču svih, pot, svih područja koja su relevantna. E, to je vrlo zahtjevno za mala poduzeća. Dakle, i da se, bilo bi dobro da se zadrže zakonski propisi, ali da ih se simplificira. Primjerice, U nekim zemljama je za postupak zapošljavanja potrebno više dokumenata. Kad bi se to moglo svesti na jedan jedinstveni obrazac, to bi moglo povećati i kvalitetu postupka. Također ste rekli da u nekim zemljama poljoprivrednici nisu dobro ustrojeni. Mislim da je upravo u tome uloga i gop Mi smo radili na tome Rumunjskoj i Bugarskoj Pokušali smo pomoći kolegama iz novih zemalja da e, shvate koja je važnost socijalnog dijaloga i što se sve može postići kroz socijalni dijalog. Naime, mi vjerujemo da ukoliko se postigne sporazum među socijalnim partnerima, uzet će se u obzir specifičnost sektora. Jer e, odluke se mogu donositi i na središnjoj razini, ali se pritom ne uzima u obzir realnost na terenu i specifičnost poljoprivrede. Mi smo uistinu uvjereni u sljedeće, a to je možda važno i za vaš odbor. Ustanovili smo da žene koje su aktivne, koje rade na gospodarstvima, su zapravo na neki način nevidljive. Mi smo odradili jednu studiju i u nekim zemljama se sada nastoji dati status ženama koje rade na obiteljskim gospodarstvima. Međutim, ono što mi se čini važnim jest da taj ženski rad bude vidljiv. U nekim zemljama se to polako počinje zakonski regulirati, ali mislim da je još mnogo posla pred nama. Što se tiče ostalih pitanja, rekli ste da, zapravo pitali ste, postoji li definicija socijalnog dumpinga? Što to znači? Znači li to plaćati nekoga manje od 2000 eura? Znači li to e, kada se netko zapošljava nije prijavljen? Što zapravo podrazumijeva socijalni dumping? Definicija je jednostavna. Socijalni dumping podrazumijeva da netko radi u jednoj zemlji u kojoj važe određeni zakonski propisi koji se tiču dakle trajanja radnog vremena, godišnjih odmora i tako dalje. Dakle, ukoliko se ta pravila ne primjenjuju, riječ je o socijalnom dumpingu. Dakle, može se dogoditi da netko, neki radnik dođe u, e, e u Europsku uniju, ali pritom se moraju poštivati e, sva pravila koja se odnose na radni odnos. Mislim da je to vrlo jasno. Kolega iz Francuske rekao da e, cijena radne snage nije jednaka svuda u Europi, to nam je svima poznato. Međutim, e, sama razina plaća je u nadležnosti država članica, dakle u nekim zemljama postoji propisana minimalna plaća, a u ostalim zemljama je to predmet pregovora između poslodavaca i predstavnika radnika. Na taj način se definira, definiraju plaće da kako životni standard nije jednak svugdje u Europi, prema tome postoje razlike u plaćama, istovremeno mi u Europi imamo mobilnost radnika, radnika. Što je sada tu važno? Ako netko dođe u Poljsku, Francusku, Belgiju ili Italiju, moraju se poštivati e, pravila iz radnog zakonodavstva koja važe u toj zemlji. I mislim da je to pravilo koje, bi svima, koje bismo svi trebali prihvatiti. Vi ste također postavili pitanje e, koliki postotak radnika radi nezakonito, odnosno ili nisu prijavljeni. Da kako ako je riječ o nezakonitom radu, onda to nigdje nije evidentirano pri nadležnim institucijama. E, mogli ste vidjeti e, da imamo jednu studiju u kojoj se kaže da nije lako procijeniti koliki je taj postotak. Sindikati radnika zaposlenih u poljoprivredi su izradili isto tako jednu studiju koja obuhvaća 8-9 zemalja, možda ste vidjeli taj dokument EFATA i tu se spominje jedan postotak, čak e, u visini od 20%, međutim to mi se čini malo pretjeranim, oni kažu da je to ekstrapolirano iz podataka iz nekih zemalja, no isto tako kažu da je teško doći do neke konkretne brojke. Prema tome e, postoji rad koji dakle, nije prijavljen, ali treba raditi na tome da se to smanji. Vi ste rekli da niste dobili odgovor na same uzroke za postojanje neprijavljenog rada i socijalnog dumpinga. U velikom broju zemalja se zapravo ne razlikuje nezakonit rad s jedne strane i propust poštivanja određenih formalnih pravila. Jer ako se radi o tome da se ne poštuju neka formalna pravila, niti to se ne može smatrati e, nezakonitim radom. Dakle, mislim da bi prije svega trebalo razlučiti jedno od drugog. Dakle, kolega iz Francuske je prvi postavio pitanje rekao je da ima nekih radnika iz zemalja Latinske Amerike. Postoje pitanje kako je to moguće. Mi u Europi od 28 država članica imamo slobodu kretanja ljudi i radnika. To je pravna stečevina Europske unije. Postavlja se pitanje što je sa radnicima iz trećih zemalja. To ovisi o svakoj pojedini zemlji kome će dopustiti ulazak u zemlju. Ovdje imamo nekoliko kolege iz Geope, imamo kolegu iz Finske. Finska ima sporazum s Rusijom, čime se omogućuje zapošljavanje radnika iz Rusije. Što su po Poljskom? Poljska ima e, isto tako jedan sporazum s Ukrajinom što omogućuje zapošljavanje radnika iz Ukrajine u Poljskoj. Vidjeli smo da u nekim zemljama Južne Europe postoje takvi sporazumi sa radnom snagom iz Sjeverne Afrike. Dakle, to se definira na nacionalnoj razini, ne postoje nekakva jedinstvena evropska pravila koja bi, kojima bi se to moglo definirati. Što se tiče e, pitanja zastupnice iz Španjolske, vi ste govorili o normalizaciji, normalizaciji određenih definicija. Mislim da je važno da shvatimo kako pojedina država članica definira određene pojmove i želimo li nešto poduzeti kako bismo suzbili e, neprijavljeni i nezakonit rad, važno je da imamo istu definiciju. E, dakle, i na tome trebamo raditi zajedno i u suradnji sa europskim institucijama. Prema tome trebalo bi iznijeti preporuke državama članicama u vidu simplifikacije i ne smijemo zaboraviti na mala poljoprivredna gospodarstva i na činjenicu da i oni moraju provoditi ta pravila i e, da nemaju tako jaku infrastrukturu. Spomenuli ste e, sezonski rad i mislim da je za vas eh, koji se bavite poljoprivredom važno razumjeti sljedeće. Dakle, tamo gdje postoji veća fleksibilnost, gdje postoji mogućnost eh, sezonskog rada, ima manje povreda prava. Primjerice, u Francuskoj još uvijek eh, u poljoprivredi postoji mogućnost 38 sati tjedno, Dakle, tu je ponekad e, potrebno platiti prekovremeni rad, što nije uvijek lako za obiteljska gospodarstva. Dakle, mislim da bi bilo dobro da postoji mogućnost davanja ugovora na kraće vrijeme, što bi moglo biti korisno za poljoprivrednike i za obiteljska gospodarstva. Mislim da je predstavnik iz Italije postavio pitanje o tome što javne vlasti poduzimaju i spomenuje da bi trebale poduzimati više. Kao što sam već rekao, mi smatramo da je važno dati priliku socijalnim partnerima da iznađu rješenja primjerena za e, specifičnosti pojedinog sektora, a onda u drugoj fazi Europski parlament i javne vlasti mogu intervenirati. Spomenuli ste i zajedničku poljoprivrednu politiku. Pitanje je bilo je li moguće i tu ugraditi neke uvjete. Mislim da je to vrlo teško. Već smo razgovarali o tome s kolegom iz Geope. Međutim, s obzirom da u državama članicama nije moguće razlikovati povredu prava, dakle prekršaj i ne od nezakonitog rada. Ako e, uzmete primjer e, obiteljskog gospodarstva koje nije ispoštovalo sve formalnosti, a bio im je bila im je potrebna radna snaga za sezonski rad. To ne možemo uspoređivati s nekakvim većim prekršajima. A čini mi se da se u većini zemalja kada se provodi inspekcija ne razlikuju te dvije stvari. Ukoliko ne budemo razlikovali nepoštivanje formalnosti i stvarni nezakoniti rad, vrlo ćemo teško moći uvjetovati zajedničku poljoprivrednu politiku u tom smislu. Teško ćemo uvesti takve uvjete. Ako sam nešto zaboravio, mm, mogu se na to vratiti, e, ali htio bih samo spomenuti nešto što je važno za vaš odbor. Ja sam u više navrata spomenuo direktivu o socijalnom osiguranju. Već sam razgovarao o tome sa nekolicinom zastupnika prošli mjesec. Poslodavci u svim državama članicama u Francuskoj, Italiji, Belgiji, Njemačkoj, moraju stupiti u kontakt sa e, ustanovom za socijalno osiguranje iz te zemlje, a obiteljska gospodarstva nisu u mogućnosti to učiniti. Dakle, mislim da trebamo mi svi zajedno vidjeti kako to riješiti na najbolji mogući način. Mi smo već razgovarali s time i o tome i sa sindikatima, a čini mi se da je vaš odbor čija je zadaća pomoći poljoprivrednicima može, mislim da možete isto tako odigrati ulogu i u i u tom smislu, jer i za nas je važno da se poštuju socijalna prava radnika. Radnici moraju moći ostvariti svoje pravo na mirovinu, pravo na zdravstvenu skrb i sve, sva ostala prava. No, ovdje se postavlja pitanje u kojoj zemlji treba uplaćivati socijalne doprinose i za nas to predstavlja stvarni problem. Hvala još jedan put. Hvala. Pa zapravo ste odgovorili na e, većinu pitanja i to vrlo detaljno. Imamo još desetak minuta što se ne događa često, ostalo nam je vremena. Hvala vam još jedan put na vašem izlaganju, zahvaljujem svima na doprinosu u raspravi i hvala vam na odgovorima na pitanja zastupnika. Ovo je jedna vrlo važna tema koja se tiče velikog broja ljudi. Ovdje imamo i predstavnika komisije. U svakom slučaju zahvaljujem vama još jedan put i ne znam ima li još nekih pitanja. Da kako možete stupiti u kontakt eh, sa gospodinom Botermanom i e-mailom. Ovo izvješće je dostupno na više jezika. Prema tome možete pronaći i više informacija nego što ste danas ovdje čuli. Hvala vam još jedan put. I sada dolazimo do sljedeće točke na dnevnom redu. Vjerojatno se sjećate kada smo razgovarali o pčelarstvu. Naime, sada ćemo prije svega pod točkom 11 imati izlaganje o studiji koju je provela STOA, o budućnosti precizne, e, poljoprivrede u Europi. Dakle, je odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških mogućnosti. E, dakle, oni provode znanstvene studije organiziraju studije, radionice o dakle, trendovima u tom području. Pod vodstvom panela stoje e, u kojem su, imamo 25 zastupnika, gospođa Petir, gospodin Nekov i gospođa McIntyre su imenovani kao predstavnici našeg odbora u panelu stoje. bio je veliki interes za sudjelovanje u panelu. Tako da je došlo e, do svađe kada se trebalo odrediti koliki će broj članova stoje dobiti svaki pojedini odbor. O tome smo bili razgovarali na sastanku predsjednika odbora ali bilo je lakše kada smo trebali imati, imenovati konkretne članove. Ovdje je riječ o preciznoj poljoprivredi i o budućnosti poljoprivredne proizvodnje u Europi. Znamo da gospođa Meginis kao potpredsjednica parlamenta prati ovaj, ovaj rad. Gospođa McIntyre Hojtega. E, također su njihovi uredi su također bili uključeni u izradu ove studije. Studija je na raspolaganju. Imamo jedan primjerak u papirnatom obliku, a možete pronaći isto tako te informacije na našim web stranicama u elektroničkom formatu. Mislim da bi bilo najbolje da odmah dam riječ stručnicima svi znamo koliko je ovo područje bitno, koliko je proizvodnja skupa. Moramo se pobrinuti da troškovi, odnosno dakle ono što se izdvaja za poljoprivrednu proizvodnju bude učinkovito. Evo ja bih e, vrlo toplo pozdravio gospodina i e, odmah ću mu predati riječ. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala zastupnicima što su mi dali mogućnost da naglasim dakle, važne aspekte precizne poljoprivrede i kako ona može dakle, pomoći budućnost poljoprivrednog sektora u Europi. Imamo ovdje brojne dionike koji sudjeluju u radu u ovom sektoru. Kada pogledamo poljoprivredu u Europi vidimo da imamo 80 do 85 posto gospodarstava koje obuhvaćaju dakle, do dva, površine do 20 hektara. To je jedan od problema s kojima se suočavamo, dakle, veličina, ali i distribucija dakle, gospodarstava. To će također biti jedan problem s kojim ćemo se suočiti u budućnosti. Potom tu je demografija, u ovom sektoru. A vidimo samo mali broj poljoprivrednika će e, za 15 godina i dalje biti dakle, zaposlen u ovom sektoru. Imamo mali postotak oni koji su danas mlađi od 44 godine. I to dovodi do pitanja, dakle, što tu možemo učiniti, što je to što se događa u društvu, na koji način imati dalje produktivnu poljoprivredu, dakle, to znači povećati mogućnosti u poljoprivredi, učiniti atraktivnijima za mlade, dakle, ne bi trebali napuštati ruralna područja, dakle, zadržati ljude, na selu je postao problem. Ako moramo govoriti o konceptima kao što su smart farming, kao što su precizna poljoprivreda, kao što su digitalizacija društva i poljoprivrede. To je nešto što nam može pomoći da se bolje nosimo sa izazovima budućnosti. Riječ je o sigurnosti hrane, tu je zatim odgovornost za okoliš te klimatske promjene. Digitalizacija društva se već događa. Evo, pametni telefoni i tako dalje. Siguran sam da su svi ovdje u parlamentu e, svjesni tih promjena, dakle riječ je o nečemu što utječe na naše svakodnevne živote, internet stvari i tako dalje precizna poljoprivreda dakle, može koristiti tehnologije iz područja digitalizacije. Također tu je i dobro upravljanje, to nas može dovesti dokle, dakle, do pametne poljoprivrede, smart farming. To znači optimizirati dakle, proizvodnju kroz kombinaciju dakle, utjecaja genetike, genetika usjeva, dakle okoliš, to se tiče i kvalitete tla, dakle klima, to dakle obuhvaća i tehnologiju, dakle skrb o usjevu, te upravljanje. Dakle, optimizacija ove kombinacije je izazov na koji pokušavamo dakle, pronaći odgovor. Dakle, što je ono što čini e, pametnu poljoprivredu? Tu imamo analizu i informaciju. Mislim da je, da moramo na odgovarajući način promatrati situaciju, promotriti ono što se događa na, na terenu. Dakle, jesu prisutne bolesti, korov, imaju li e, dakle usjevi na raspolaganju odgovarajuću, količinu hranjivih tvari i tako dalje. Potom dokumentiranje mape e, koje se bave tlom i problematikom tla, trebalo bi ih imati, dakle podaci o prethodnoj upotrebi terena, o prethodnim usjevima, ukoliko imate sve informacije, onda možete napraviti i dobru analizu, ona bi nam trebala pomoći da donesemo pametne odluke. Onda možemo odabrati odgovarajući genotip. Dakle, odabrati primjerice vrstu kukuruza koja najviše odgovara određenom tipu tla, njegovoj strukturi i tako dalje. Također tu je prilagodba klimatskim uvjetima koje vrijede u pojedinim područjima. Dakle, moramo se oslanjati na podatke koje dobivamo od tvrtki, o, dakle, to su podaci koje dobivamo različitim testiranjima i tako dalje. Kada imate odgovarajući genotip, tada ga treba posaditi. Tu je pitanje gnojidbe. Tu su jako važne doze. Dakle, kada govorimo o sjemenju, primjerice količina biljaka na jednom hektaru, ali i odgovarajuća količina, odnosno doza gnojiva zato moramo koristiti odgovarajuće kemikalije. Dakle, to će ovisiti i o analizi koju smo učinili, dakle analizi tla. Potom moramo vidjeti da smo potrebili odgovarajuću dozu na odgovarajućem mjestu, to moramo učiniti dakle, u točno određeno vrijeme, koliko napravimo prerano, može usjev stradati u mrazu, koliko prekasno može doći do smanjenja prinosa, dakle, važni su dobri uvjeti, prognoza, očekivanja, Također je važno imati odgovarajuće strojeve, dakle strojeve koji nam mogu pomoći da postignemo dakle sve ovezano uz korištenje odgovarajućih doza, odgovarajuće vrijeme. Dakle, korištenje tehnologije, odnosno raspoloživost tehnologije koja nam može pomoći. Um, jedno malo polje, tu smo vršili neke eksperimente, vidite ovdje ovaj crveni dio, tu je eh, poljoprivrednik izgubio novac. Ovdje u tamnim dijelovima vidite tu može ostvariti profit. Da je on koristio odgovarajuću dozu, dakle sjemenja, e, gnojiva, onda bi to rezultati bili uravnoteženi. Dakle, kako to postići? Kao tu je sada ovo upravljanje u preciznoj poljoprivredi koji je izuzetno vrijedno. Dakle, konvencionalna poljoprivreda primjenjuje dakle, jednake omjere na cijelom polju, uzima se jedan uzorak tla svakih e, pet hektara ili slično i onda se misli da to daje odgovarajuću situaciju stanja na čitavom polju. To međutim nije tako jer vidimo da postoje različiti uvjeti u različitim dijelovima terena, dakle u preciznoj poljoprivredi pokušavate podijeliti polje mm, dakle na različita područja, dakle to može utjecati na proizvodnju, da možete u jednim dijelom koristiti više gnojeva, u drugim dijelu ima nešto manje. I to također može pomoći rastu proizvodnje. Jednako se može primijeniti na kontrolu, dakle, štetočina, odnosno korova. Ovdje ćemo, kao što vidite, u konačnosti imati upravljanje pojedinačnom biljkom. To je ono kamo želimo stići, dakle kvaliteta prinosa, to je nešto što nas najviše zanima. Govorimo i o tehnologijama koje se mogu primijeniti u ovom pristupu ali zanima nas eh, kakav je dakle utjecaj ove tehnike u Europskoj uniji. Dakle, korištenjem ovih tehnologija možemo doprinijeti sigurnosti hrane i opskrbe. Dakle, pametna poljoprivreda, precizna poljoprivreda omogućavaju nam da proizvedemo više uz manje dakle, ulaganja. To znači proizvoditi više hrane sa manje kemijskih utjecaja, ali to može značiti proizvoditi više hrane na manje zemljišta, odnosno znači u potpunosti iskoristiti najplodnije zemljište. Dakle, to su neke od mogućnosti. Ukoliko u tome uspijemo, onda zasigurno to znači promoviranje sigurnosti hrane, znači sigurno korištenje kemikalija. Ali postoje i održivi, održiviji načini upravljanja dakle, zemljištem koji imaju pozitivne utjecaje na okoliš, zato već postoje odgovarajuće tehnologije. Tu možemo ostvariti značajan rast proizvodnje. Potom tu su različite promjene koje možemo pripisati dakle, pojavi novih tehnologija, tu bi se njihova korištenja trebalo e, povećati, naročito u ruralnim e, krajevima, kako bi ljudi postali fascinirani e, poljoprivredno, kako bi se zainteresirali, dakle to su određeni dakle, tehnološki izazovi. Na taj način se može utjecati na, na praksu, dakle, na aktivnosti u ruralnim područjima, to znači društvene aktivnosti. To će zasigurno značiti i neke nove modele upravljanja u poljoprivredi, dakle moguće su i savjetodavne usluge, potom upravljanje podacima i u svakom slučaju će tu važnu ulogu odigrati i osposobljavanje. Jer to će od nas tražiti nove vještine, nove tehnološke vještine, vještine vezane uz upravljanje okolišem te menadžerske vještine. To je izazov za mlade poljoprivrednike ali oni će se na taj način osjetiti ravnopravnijima u društvu. Kao što znamo, sada je prihod u poljoprivredi niži od prosječnog prihoda u društvu. Iz toga bi ovo moglo značiti dobar društveni status. Precizna poljoprivreda, međutim, mora biti dostupna za nas to će ovisiti i o veličini gospodarstva, dakle jer je riječ o intenzivnoj proizvodnji ili je riječ o proizvodnji povrća na malo. Također ona mora doprinijeti stvaranju radnih mjesta, ali ne u tradicionalnom poljoprivrednom sektoru, već u područjima koje će doprinijeti razvoju poljoprivrede. Također, ono bi trebalo bi uzeti u obzir sve mogućnosti koje korištenje precizne poljoprivrede može donijeti. Dakle, u pojedinim državama članicama tu se situacija razlikuje, ali bi trebalo biti uzeto u obzir. Koliko želimo da ukratko ovdje predstaviti preciznu poljoprivredu, onda ono obuhvaća prikupljanje podataka, njihovo upravljanje, te upravljanje proizvodnjom. Dakle, moramo proizvoditi više uz manje koristiti razlike, dakle varijacije koje postoje, dakle u tlu, u klimi, to iskoristiti u proizvodnji. Također ova tehnologija okrenuta ka prikupljanju podataka i okrenuta ka tehnologiji oslanja se na uvođenje nove tehnologije u ruralna područja i zajednice. Potom ona se temelji na informacijama i na širenju znanja, u donošenju odluka i poduzimanju djelovanja. Ona je na usluzi, dakle, u svim vrstama, ono na usluzi svim e, vrstama poljoprivrednih gospodarstava. Također je tu povezano sa provedbom e, dobrih praksi u poljoprivredi i precizna poljoprivreda dakle, se tu jako dobro uklopiti kada je riječ o certificiranju poljoprivrednih gospodarstava s tim u vezi. Precizna poljoprivreda također može utjecati na okoliš, a potom je to sve povezano sa prevencijom erozija i poplava. Potom optimalna upotreba dakle, gnojiva, kvaliteta vode, curenje dušika se također može smanjiti na najmanju moguću mjeru. Potom e, zaštita usjeva od kemikalija, potom upravljanje korovom. I još jedan Važan element je da kada koristimo manje kemikalija, da možemo time smanjiti mogućnost e, gljivičnih infekcija, dakle, i smanjiti štetu koja proizlazi iz djelovanja štetnih organizama. Također možemo stimulirati biorazličitost, možemo zagarantirati dakle, dobru, e, dobru kvalitetu tla, dakle to je zasigurno važno u smislu zaštite, zaštite tla i prevencije erozije. Precizna poljoprivreda, dakle donosi implikacije vezane uz zajedničku poljoprivrednu politiku, kada je riječ o dakle, smanjenja utjecaja poljoprivrede na okoliš, potom je tu dakle jamstvo prihoda, dakle ona je napredna, obuhvaća dakle, korištenje visoke tehnologije, također znači stvaranje radnih mjesta i trebali bismo dakle, stimulirati prelazak na preciznu poljoprivredu, ali nas to se mora ogledati u korištenju dakle izvedivih e, tehnika, to ne znači nužno korištenje velikih i složenih strojeva. To znači osposobljene dakle poljoprivrednike koji će imati, koji, kod kojih ćemo razviti odgovarajuće vještine, uključujući vještine menadžera, te je to dakle potrebno provoditi bez obzira na veličinu poljoprivrednog gospodarstva. Međutim, tu su i druge politike na razini Europske unije s kojima je povezano korištenje precizne poljoprivrede. To su zasigurno politike usmjerene zaštiti okoliša, regionalne politike, potom e, tržišna utakmica, e, znanost, inovacija, digitalne politike, digitalizacija, vlasništvo podataka. To su još pitanja o kojima se raspravlja te dakle, školovanje i osposobljavanje. To je svojevrsna također promjena razmišljanja. Potom su tu industrijske politike, proizvodnja opreme i slično. Gospodine predsjedniče, koliko mi to dozvolite, ja bih ovdje sada e, zastao i možda bismo se u nekih detalja mogli dotaknuti tijekom rasprave. Hvala vam. Evo, srećom danas imamo dovoljno vremena na raspolaganju za naš, za naš dnevni red. Evo, iskoristit ćemo činjenicu što se danas naš gost. Ujedno ćemo vam zahvaliti što ste danas došli kod nas i što s nama raspravljate. Sada prelazimo na pitanja kolega. Riječ ima zastupnica Neuchler, izvolite. Hvala vam lijepa. E, mislim da ste u potpunosti u pravu. To je tema koja će nas pratiti u narednim godinama i desetljećima. E, zanimalo bi me ovdje nešto što ste rekli, a odnosi se na to da je riječ o nečemu što se može primjenjivati i na malim gospodarstvima i na velikim. E, tu se moramo usprotiviti toj izjavi, jer mala gospodarstva teško prate tehničke izazove i razvoj tehnologije. E, zanima me zašto mislite da mala poljoprivreda može držati korak s velikom poljoprivredom. E, ovo su stvari gdje će najviše e, profitirati velike poljoprivrede. E, osim toga govorite o sve većoj proizvodnji. Tu su stvari djelomice točne. E, riječ je o proizvodima koji se također moraju proizvesti kako bi se mogli primjenjivati. E, pretvarati se da je riječ o poboljšanju jer se mora uložiti manje energije i da je veća proizvodnja uz e, manja uložena sredstva. Mislim da tu ipak moramo uzeti u obzir i troškove proizvodnje sredstava koja se koriste E, najvažnije, a možda i najteže pitanje e, odnosi se na e, izjavu da što više tehnike koristimo, to je veći ugled struke. Moje pitanje odnosi se na opis e, situacije u kojoj će se u budućnosti naći poljoprivrednik. On praktički mora biti stručnjak i za kemiju i za kompjutere i za sve drugo. E, kako vi vidite ovu situaciju? Mislite li e, da je to nešto što se odnosi na velik dio poljoprivrednika ili je samo riječ o manjem udjelu? Je miała Pan poseł prezydent Hvala. Zastupnik Valkarsel, izvolite. Mnogi od vas eh, znaju da sam ja ovdje u odboru zamjenski član, ali možda ne znaju svi da radim, da sam član panela STOA koji dakle donosi parlamentu čitav niz dragocjenih informacija kada je riječ o tehnološkom i znanstvenom napretku, dakle vezano uz teme kojima se bavimo. Cilj toga, to se znaju, jeste staviti na raspolaganje svim zastupnicima, dakle zaključke i preporuke koje proizlaze iz znanstvenih studija koje dakle, su nam tada dragocjene prilikom razvijanja srednjoročnih i dugoročnih strategija stoa na taj način donosi i doista jako korisna izlaganja poput ovoga koje nam je e, danas e, održao naš gosta koji se tiče razvoja dakle, budućnosti poljoprivrednog sektora u, Evra, u Europi. Ja bih htio naglasiti da je Murcija, dakle regija iz koje dolazim, u velikoj mjeri ovisi o dobrom upravljanju vodnim resursima. Precizna poljoprivreda nam upravo u regiji jako pomaže. Mi smo se naučili nositi sa jako suhom klimom, sa jako škrtim terenom što je omogućeno korištenjem automatskih sustava navodnjavanja i donošenjem procedura e, za očuvanje usjeva. Mnogo smo dakle investirali u istraživanje i razvoj ove vrste poljoprivreda, to unatrag nekoliko desetljeća te nam je to omogućavalo da razvijemo dakle preciznu poljoprivredu. Zato smo mi jedna od regija koje su do sad imali, imali dosta koristi od ove vrste poljoprivrede. Nadam se da će stoa e, na ovaj način omogućiti svima da iskoristite potencijal ove tehnologije, naravno u skladu sa potrebama svake e, regije, one bi na taj način mogle uticati i na razvoj tržišne utakmice. Hvala lijepo. Pa Hvala lijepa na svim ovim informacijama. i informacijama o vlastitoj djelatnosti i aktivnostima. Zastupnik Delano. Istina je da smo u više navrata na odboru analizirali ovu temu, posebno nakon izvješća uitema. Vi ste rekli da je cilj da se zadrže ljudi u kampanji. Mislim da se to ne smije izgubiti iz vida. Istovremeno treba e, smanjiti rasipanje i povećati učinkovitost. Prema tome potrebno je prikupiti podatke o sastavu tla, o svim geografskim obilježima, klimatskim obilježjima i na temelju tih podataka treba uspostaviti međusobne veze između spomenutih e, parametara i eventualnih e, usjeva koji se mogu posaditi. Istina je da to nije lako pitanje, kao što je rekla kolegica Nojho, pitanje je hoće li mali poljoprivrednici znati odgovoriti na ta znanstvena pitanja. Mislim da to trenutno nije slučaj. Međutim, nove generacije koje će biti bolje, e, koje će biti više informatički pismene, koje će biti bolje upućene u tehnologiju, moći će dati odgovore na ta pitanja. I mislim da svi od toga možemo imati koristi. Europska unija je izdvojila 4 milijuna eura u, upravo za pitanja precizne poljoprivrede. Nova zajednička poljoprivredna politika morat će voditi računa i o tome. Na temelju e, vaših prijedloga mi ćemo pokušati uvesti tu ideju precizne poljoprivrede u novu zajedničku poljoprivrednu politiku. Dakle, ja bih to zapravo nazvao znanstvenom poljoprivredom. Hvala lijepa. Ovaj razgovor koji vodimo danas popodne bit će iznimno koristan. Jer je organiziran na način da vodimo računa o ciljevima koji postoje u sklopu istraživanja zastupnika Puto. Hvala vam. Precizna poljoprivreda je strateški instrument e, za budućnost poljoprivrednog sektora. Mm, ona je važna za proizvodnju, ali i za održivost robotika, droni, satelite i sve to su instrumenti koji će omogućiti da se drastično smanji upotreba dakle, gnojiva, vode, fosilnih e, goriva. Precizna Poljoprivreda će dati doprinos zapošljavanju mladih, jer ove nove tehnologije traže digitalizaciju koju mogu provesti samo mladi. To su prednosti ove vrste poljoprivrede. I to stavlja u prvi plan i studija stoje. Međutim, pitanja koje se moramo svi postaviti. Jest kako ići na ruku ovoj novoj poljoprivredi da se pritom ne našteti ruralnim krajevima i da se ne našteti e, malim gospodarstvima. Rizik je da će to dovesti do dodatne marginalizacije malih, najmanjih poljoprivrednih gospodarstava koje u ovoj fazi, početnoj fazi, dakako nisu u stanju nositi se e, sa najvećim igračima iz poljoprivrednog sektora. Kao što je govorio kolega prije mene, smatram da se trebamo u ZPP-u pozabaviti konkretnim mjerama koje će omogućiti osposobljavanje mladih poljoprivrednika i koje će ići na ruku da digitalizacije ruralnih eh, krajeva. Često telekomunikacijske tvrtke ne investiraju u ruralne krajeve upravo zato eh, što u tim krajevima nema dovoljnog broja potrošača. Hvala. Herzlichen Dank, herzlichen Dank für die Vorstellung äh, der Studie. Zahvaljujem. Äh, hvala lijepa na predstavljanju ove studije. Moram reći e, da sam djelomice razočarana nekim stvarima i vrednovanjem ovih rezultata. E, čini mi se da kada pogledamo neke elemente, očito je da će postojati i negativne implikacije. E, meni se čini da je riječ e, o e, povećanju količina, međutim postojeće negativne posljedice e, što se tiče radne snage, a ne vidim ni pozitivne rezultate što se tiče zapošljavanja mladih. Ako pogledam praksu i ako želimo zadržati mlade na selu, ili mlade koji se žele vratiti na selo i početi baviti poljoprivredom, onda je tu važna precizna poljoprivreda. Ono što zanima mlade je ekološka poljoprivreda, eventualno i neki drugi oblici plasiranja proizvoda. E, hoćemo li uspjeti mlade zadržati na selu uz primjenu više razine tehnike, tu sam e, skeptična. E, postoji tehnika na gospodarstvima, međutim nedostaju neke druge stvari. Vi ste spomenuli neke od njih. Dohodak primjerice koji je ispod prosjeka. E, međutim, skeptična sam i što se tiče veličine proizvodnje uz pomoć precizne poljoprivrede. E, tržišta nisu uređena jer naša proizvodnja sada nije loša, međutim E, postoje druge poteškoće kod kojih nam precizna poljoprivreda ne koristi, a slična je situacija i što se tiče socijalnog statusa. Možda će socijalni status e, eventualno biti bolji kod veće primjene tehnike, međutim i tu sam skeptična. Meni se čini e, da je socijalni status naših poljoprivrednika loš. Zapravo se radi o potrebi za prihvaćenosti poljoprivrednika unutar našeg društva. E, tu je važna e, manja razina primjene kemikalija, pesticida e, i možda i precizna tehnika. Međutim, ono što je važno je, su bolja znanja poljoprivrednika. Ali što se tiče kvalitete tla, gdje se može nešto naučiti o sastavu tla, o poboljšanju kakvoće tla, gdje se e, to poučava? Sada trebamo imati više tehnike, digitalizaciju. E, međutim, kakva je interakcija među biljkama? E, što može što se može uzgajati jedno pored drugog. E, to su isto bitna pitanja. Ovdje imamo određena područja koja su homogena i neka koja su podijeljena. Tu moramo vidjeti kakva je situacija na gospodarstvima, kakva je bila u prošlosti. E, ljudi su točno znali koji dio njihovog polja je dobar za koju kulturu i na koji način e, uzgajati određene kulture. Oni su jako dobro poznavali e, svoju, svoje tlo, šume, a sada sjede na visini od 20 metara i gledaju sa traktora e, što se okolo zbiva. Zapravo nam treba više treninga i obrazovanja i informacija o kakvoći tla, poboljšanju kakvoće tla. Međutim, ako sada prijeđemo na to da samo prikupljamo podatke i tražimo analizu prikupljenih podataka i onda radimo ono što proizlazi iz te analize, a poljoprivrednici zapravo nemaju potrebne informacije o tome što se zbiva na polju, onda od toga nećemo imati velike koristi. Hvala. Hvala lijepa. E, mislim da poljoprivrednici znaju daleko više e, i oni osjećaju što se zbiva u tlu. E, kompjuter je isto tako. No, tko je bolji senzor, tko ima bolji senzor. Izvolite. Hvala lijepa. gospodine profesore, meni se čini da jasno u ovoj je studiji došle do izražaja o određene granice i lizici. Ovdje postoje veliki izazovi. 21% e, e, voditelja gospodarstava e, su mlađi od 40, a većina je starija od 50 i upravo zato e, moramo razmišljati o tome u kojoj je mjeri starija generacija sposobna usvojiti preciznu tehniku, preciznu poljoprivredu. E, dostupnost podataka e, je vrlo važna tema a važna tema je i skupa tehnika, posebno tehnika za mala gospodarstva. Tu se moram složiti s nekima od prethodnih govornika. E, postoje i grupe koje zajednički koriste mehanizaciju, ali u konačnici tu zarađuje industrija i proizvođači tehnike. Tako da e, poljoprivredna gospodarstva zapravo tu ne profitiraju od dodane vrijednosti. Unatoč tome čini mi se zanimljivim e, to što postoje doduše nove tehnologije. Međutim, ako promatramo europsku strukturu i ako pogledamo razlike među državama članicama, onda moram reći da smatram e, da ne postoji e, dovoljna prihvaćenost poljoprivrednika, a i razina obrazovanja poljoprivrednika između država članica vrlo je različita mislim da općenito ne možemo zbivanja u prirodi detaljno planirati. Prisjetimo se samo nevremena proteklih tjedana. Postoje stvari koje se ne mogu predvidjeti niti planirati. Ono što je za mene važno je poboljšanje obrazovanja poljoprivrednika. E, tu imam pitanja, pitanje za vas. Koje zaključke ovdje mi trebamo izvući za buduću zajedničku poljoprivrednu politiku? Trebamo li poticati e, neke aktivnosti za mala gospodarstva? Ovdje je situacija različita. Potrošači često imaju drugačije e, želje od samih poljoprivrednika. Naravno da je to nešto što je pod utjecajem e, medija, televizije, reklama. E, na koji način bismo mi mogli postići uz veću primjenu tehnike traktora, strojeva i mehanizacije e, i objasniti potrošačima da je to dobro i za zaštitu okoliša? E, kad se prisjetim ideoloških rasprava u Njemačkoj, e, moram reći da smatram e, da nam neće uspjeti preciznu poljoprivredu prikazati kao nešto što zaslužuje određenu pozornost u smislu zaštite resursa. Hvala jako mi je drago što vidim da se svi brinu za mala poljoprivredna gospodarstva. Međutim, podsjetio bih vas i na raspravu o proračunu u sektoru poljoprivrede. E, prijedlog e, za potporu za male poljoprivrednike nije naišao na potporu i nije usvojen, čak nije imao potporu ni našeg odbora. E, zastupnica Meginis, izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na ovom izlaganju. E, osvrnula bih se odmah na ovo pitanje malih poljoprivrednika. E, dojam je da mali poljoprivrednici nisu oni koji se bave intenzivnom poljoprivredom. Međutim, tu je riječ o mješovitoj poljoprivredi i oni se moraju baviti mješovitom poljoprivredom kako bi opstali. Ponekad nije potpuno jasno što mislimo pod malim, a što pod velikim poljoprivrednicima. Eh, osvrnula bih se isto tako na eh, demografska zapažanja. Mi eh, se često bavimo pitanjem budućnosti. U ovom izvješću se bavimo pitanjem budućnosti. Bez obzira na to kako mi gledali na to, pojedini poljoprivrednici već usvajaju ove tehnologije budućnosti. E, međutim, zanima me e, zašto e, je ta razina prihvaćenosti tako niska, odnosno zašto neki poljoprivrednici prihvaćaju ove nove tehnike, a neki ne. Osim toga, spomenuli ste da su potrebne nove vještine. Postoji li svijest na sveučilištima, na fakultetima poljoprivrede o tome da se poučavaju ove vještine? A što se tiče onog slajda na kojem pokazujete e, polja e, gdje je vidljivo da poljoprivrednici u nekim sektorima gube sredstva, a u zajedničkoj poljoprivrednoj politici imamo i mjere ekologizacije. I meni se čini da bi to dvoje trebalo povezati E, ta područja e, i mjere ekologizacije mogu biti povezana sa onim crvenim poljima iz vašeg grafičkog prikaza i mogli bismo koristiti podatke sadržane u ovom izvješću. Isto tako što se tiče komentara koji se odnose na mehanizaciju, mislim da se ne radi o, o većoj količini mehanizacije. Naprosto će mehanizacija biti drugačija od one koja se koristila u prošlosti i možda će biti sofisticiranija u skladu sa ovim inputima. E, jedno pitanje. E, kako će industrija sredstava za zaštitu bilja reagirati na ovo? Jer u određenoj mjeri izgleda da će trebati manje sredstava za zaštitu bilja ako bude ciljena primjena. I hoće li postojati e, implikacije za ovaj sektor? I e, zadnji komentar koji bih e, molila od vas. Što mislite da bi bilo najbolje da ovaj odbor učini s ovim informacijama? Jer kada STOA krene s nekom značajnom studijom, a ovo je takva studija, onda bi bilo dobro da se ona i provede umjesto da završi u ladici. Možda biste nam vi mogli dati neki savjet e, kako osigurati provedbu na razini gospodarstava. Hvala. Zahvaljujem. Zastupnik Neko, Hvala lijepa. Jedno pitanje za profesora. Ja sam član STOE i jako me zanima provedba novih tehnologija. Danas bih za vas imao jedno konkretno pitanje koje se odnosi na preciznu poljoprivredu. Zanimalo bi me naime kako zamijeniti pesticide takozvanim biopesticidima, odnosno pesticidima koji ne štete podzemnim vodama i ne uzrokuju štetu u tlu. Ono što me posebno zanima je suzbijanje erozije tla. A tehnologije se s jedne strane koriste kako bi se ostvarili bolji rezultati, ali s druge strane koriste se i u svrhu zaštite okoliša koriste se i u suzbijanju erozije tla. Molio bih vaše komentare. Hvala lijepa. Zastupnik Hojsling. Da, e, gospodine profesore, moram reći da se divim vašoj vjeri u tehniku i tome što vjerujete da se problemi budućnosti mogu riješiti tehničkim mjerama. E, ja ne mislim e, da europski poljoprivrednici imaju problem premale proizvodnje. Oni su suočeni s problemom prevelike proizvodnje. Ako pogledamo količinu proizvedenog mlijeka, a vi želite da se poveća proizvodnja još više mlijeka, e, kamo bi nas to odvelo? Osim toga, ne mogu podržati tezu da će ova tehnika dovesti do e, situacije u kojoj ćemo koristiti manje gnojiva ili kemikalija. Jer e, ako poljoprivrednik koristi novu e, tehnologiju, onda je ne primjenjuje jednom na polju, nego nekoliko puta, jer smatra da ako već postoji takva tehnika, da je treba više koristiti. E, tako da ne vjerujem da će se dogoditi ta manja primjena određenih sredstava. E, isto kao i u automobilskoj industriji. E, imamo automobile koji navodno koriste manje goriva, ali onda vozimo daleko više. Tako da nema ušteda. A što se tiče rizika, tu se osim toga postavlja pitanje financiranja. u ovoj studiji navodi se kao odgovor e, financiranje nove zajedničke poljoprivredne politike. Međutim, e, postavlja se pitanje tko će od toga profitirati. Od e, ovih izdvajanja. Naravno, industrija koja proizvodi određena sredstva, to naravno neće biti poljoprivrednici E, možda moramo prvo razviti novu industriju. Poljoprivrednik će od toga manje profitirati ako želite ulagati sredstva u razvoj tehnike. Imali smo tu fazu 60-ih, 70-ih kad smo mislili da pomoću tehnike sve možemo riješiti. Ja u to ne vjerujem. E, to je vaš zahtjev. E, nova zajednička poljoprivredna politika bi trebala biti rješenje. E, nisam siguran e, da će se to isplatiti za veliku većinu poljoprivrednika. A postoji još jedno pitanje na koje niste dali odgovor. A to je pitanje koje je sve važnije kod primjene novih tehnologija, a to je pitanje podataka mnoga europska poduzeća uopće nisu u mogućnosti prikupiti podatke e, od, e, i ne postoji mogućnost prikupljanja podataka od poduzeća, mnoga od njih e, nisu europska poduzeća. E, pitanje dostupnosti podataka i e, vlasništva nad podacima i kontrole podataka e, uopće nema odgovor. Nisam ja protiv tehnike, naprotiv. Moramo vidjeti gdje to funkcionira, ali Moram reći da što ne mislim da je to rješenje svih problema. To može biti dio rješenja, ali e, svakako bih e, bio protiv toga da krenemo e, sa apsolutnim financiranjem nove, nove zajedničke poljoprivredne politike temeljem ovih osnova. Hvala lijepa. Ako dopustite, nadovezao bih se na ono što ste rekli. Ako postoji tehnološki razvoj velikih razmjera i ako se ta tehnologija nalazi u širokoj primjeni, s vremenom je ona sve povoljnija i dostupnija sve je pristupačnija i brže se ostvaruje povratna uložena sredstva. Tako naprosto stvari funkcioniraju tako da i toga moramo biti svjesni. Zastupnik Dortman, hvala lijepa. E, nakon što sam čuo ono što je rekao Martin Häusling, stekao sam dojam kao da razgovaramo o tome hoće li doći ova tehnika ili ne, a to uopće nije pitanje koje se ovdje postavlja, niti će to ovisiti o nama. Ova tehnika će svakako e, biti prisutna na e, tržištu. Prije sto godina zadnji E, njemački car je govorio o tome e, da e, će konje opstati jer je automobil individualna pojava, nije bio u pravu. Ako pogledamo digitalizaciju i proizvodnju mehanizacije, precizna poljoprivreda i nova mehanizacija neće biti pojedinačna pojava E, nego će se proširiti, sviđalo se to nama ili ne. E, nije to tema rasprave. E, ovdje je pitanje sljedeće. Koje će to implikacije imati na poljoprivredu i različite oblike poljoprivrede? A to je po mom mišljenju važna rasprava. Bila je riječ o malim gospodarstvima i u područjima s nepovoljnim uvjetima gospodarenja gdje postoje velike izazovi primjene mehanizacije i digitalizacije. Digitalizacija e, nije ograničena samo na e, velike strojeve, nego i na strojeve koji se koriste u područjima s težim uvjetima gospodarenja, kako ne bi došlo do daljnjih e, gubitaka. Tu moramo osim toga razmišljati o suradnji u zajedničkom korištenju mehanizacije. Ne bi li to trebalo biti nešto što ćemo više poticati? Jer e, je to nešto što je moguće samo putem udruživanja. Jer u Njemačkoj imamo e, takve udruge i zadruge za zajedničko korištenje mehanizacije i to funkcionira. E, meni se čini da će biti mladih ljudi e, kojima možda e, neće biti zanimljiva digitalizacija. Međutim, e, jako velik postotak mladih poljoprivrednika vrlo su zainteresirani za nove strojeve. Dakle, to nije moje iskustvo i moram reći da su mladi ljudi fascinirani E, novim tehnologijama i e, znaju ih primjenjivati e, bez obzira na to je li riječ o kompjuteru ili nekom stroju. Neću vam ograničiti vrijeme za govor, ali vas molim da se malo kontrolirate kako bi svi dobili priliku. Gospodin Nikolson. Hvala vam. Nema nikakve sumnje da tehnologija i znanost imaju iznimno važnu ulogu budućnosti poljoprivrede. U posljednjih nekoliko desetljeća su i odigrale takvu ulogu. Kada je riječ o obiteljskim gospodarstvima, postavlja se pitanje troška te tehnologije usporedite cijenu traktora sa onom prije 20 ili 30 godina. Jedan poljoprivrednik mi je rekao da kada je kupio prvi traktor, da, da ga je jedva kupio. Tako da vjerujem da naš položaj nije lak, ali nema nikakvog smisla gledati na prošlost kroz ružičaste naočale hoćemo li se uistinu vratiti na konjsku zapregu ili ćemo prihvatiti nove tehnologije? Moramo prihvatiti nove tehnologije, kao što je rekao gospodin Dortman. One su već tu i bit će sve prisutnije u budućem. Ako imate između 55 i 60 godina, teško da ćete osvojiti nove tehnologije. Međutim, imate li, ukoliko imate 35 godina i vidite svoju budućnost u poljoprivrednom sektoru, onda hoćete. Treba vidjeti na koji način se koriste sredstva Europske unije da bi se upravo potaknuo takav trend kod poljoprivrednika do 2030. godine mislim da je to nešto što izlazi izvan okvira mog iskustva. Mi živimo u vremenima kada je mlade vrlo teško u nešto uvjeriti. Čak i one koji su um, rođeni na poljoprivrednom gospodarstvu, teško ih je pridobiti da um, se bave poljoprivredom, jer to je rad e, koji, to je djelatnost koja se obavlja svaki dan, 365 dana u godinu i na Božić i na sve blagdane i subotu i nedjelju. Prema tome to se mora poticati. Osim toga vrlo je teško ljude pridobiti da rade na poljoprivrednom gospodarstvu Mislim da je to problem u Ujedinjenoj kraljevini, kao što zna moja kolegica, gdje postoji velika ovisnost o radnoj snazi, odakle o migrantima. Dakle, ili će se to riješiti kroz nove tehnologije, ili će se morati dovesti novi ljudi. To nije lako pitanje. Hvala vam na izlaganju. Mislim da ste nam iznijeli neke dobre zamisli. Rekli ste da postoji opasnost da evropska poljoprivreda počne ovisiti o neevropskom proizvodnji e, strojeva u ovom e, vidu poljoprivrede. Zašto je to slučaj? Zašto se ne može skoristiti sredstva iz obzora 2020. kako bi se unaprijedila evropska tehnologija u području proizvodnje strojeva? Gospođa Senra, hvala vam. Ja bih e, prije svega htjela izniti jedan prijedlog. Ovaj odbor bi trebao angažirati nekoga tko je neutralan, da se ustanovi koliko vremena trošimo za rješavanje problema ljudi koji žive od, e, od poljoprivrednika, dakle oni koji se bave proizvodnjom strojeva i tako dalje. I drugo, Zanima me kolike su investicije potrebne za jedno manje poljoprivredno gospodarstvo za ovaj oblik poljoprivrede i kako će se to odraziti na zaduženost gospodarstava i dakle o kakvim je tu, o kojem je tu redu veličine riječ, o kakvim ulaganjima. Dakle, koliko bi zapravo poljoprivrednici trebali izdvojiti. Do sada još ništa nisam čula o tome. Četvrto, jeste li proveli neku studiju utjecaja takve poljoprivrede, kako će se to odraziti na koncentraciju poljoprivrednih gospodarstava, na vlasničku strukturu. Hvala. Tu imamo dosta pitanja. Nadam se da će naši uzvanici imati vremena da odgovore na sva pitanje. Tko je sljedeći? Gospođa McIntyre, izvolite. Hvala vam. Prije svega se želim ispričati što nisam bila nazočna za vrijeme izlaganja. To je tema koja mi je vrlo bliska. Kao članica odbora STOA ja sam e, itekako svjesna važnosti koji ima precizna poljoprivreda. Ja bih ovdje htjela pružiti svoju punu potporu tim aktivnostima i htjela bih se nadovezati na ono što su rekli kolege vezano uz važnost precizne poljoprivrede i uz potrebu da se ta metodologija počne koristiti diljem Europe. Ja sam također bila izvjestiteljica o tehnološkim rješenjima za održivu poljoprivredu u Europskoj uniji. Pritom mislim da je održivo vrlo važna riječ u tom nazivu, jer nam tehnologija upravo može pomoći u tome da poljoprivreda postane još više održiva. Mi u, u zapadnom Midlandsu imamo jedno sveučilište Harper Adams, sveučilište Harper Adams. Neki kolege su um, bili u posjetu tom sveučilištu. Oni uistinu um, mnogo rade na tom području i ja bih vam htjela reći nešto o stvarima na kojima se već radi. Još 2011. godine oni su uveli sustav za uh, dugoročnu kontrolu prometa e, gdje se moglo ustanoviti da se strojevima može obraditi 86% zemljišta. Dakle, kroz e, uvođenje ove metodologije zapravo se smanjilo sabijanje tla. Postoje tehnologije koje se mogu koristiti eh, već eh, pomoću postojeće opreme, ali isto tako postoji veliki potencijal za nove disruptivne tehnologije, kako se one nazivaju. Mislim da bismo se trebali koncentrirati upravo na to. Primjerice, postoje nove metode za eh, uklanjanje korova korištenjem lasera. Dakle, tu više nije potrebno koristiti kemikalije, budući da se laserom može ukloniti korov. Mislim da će se to dopasti i onima koji se bave ekološkom poljoprivredom. Zatim korištenje robota za žetvu ili pak korištenje dronova druge generacije koje e, ti dronovi mogu ne samo fotografirati nego i obavljati konkretne aktivnosti. Prema tome, ovdje nije riječ o velikoj količini skupe opreme. Da, za tehnologiju će biti potrebno određeno vrijeme da se ona razvije. Međutim, e, ne moramo očekivati tako visoke troškove. Slažem se sa e, onime što je rekao kolega Nikolson. Mislim da se mi moramo koncentrirati na sljedeće, da koristimo, koristimo sredstva Europske unije za istraživanje i e, da se to koristi za primjenjene, e, istraživanja. Dakle, da se dođe do praktičnih rješenja koje će stvarni poljoprivrednici moći koristiti u svom stvarnom radu. I mislim da će se na taj način ostvariti dobit. Mislim da trebamo uključiti poljoprivrednike u e, primijenjena istraživanja. Hvala vam. E, gospođa Petir, izvolite. Predsjedniče, kao članica stoa panela e, sasvim sigurno da pozdravljam e, istraživački rad koji nam je danas predstavljen i vjerujem da svi ovi podaci koji su izuzetno vrijedni mogu koristiti za buduće donošenje e, političkih odluka tome bi oni prije svega trebali poslužiti. E, mene zanima, e, osim ovih primjera koje smo već ovdje čuli, da li možda imate izračune koliko bi prosječno gospodarstvo, poljoprivredno gospodarstvo e, u Europi moralo uložiti financijskih sredstava da bi bilo opremljeno sa potrebnom tehnologijom i spremno za ovakav vid bavljenja poljoprivredom izvijestili ste nas i podsjetili ustvari na strukturu e, stanovništva koju imamo to naravno otvara i pitanje potrebe učenja e, naših poljoprivrednika upoznavanja sa novim tehnologijama koje su izuzetno komplicirane i zahtjevne posebno za one starije dobi. I željela bih samo da mi prokomentirate zato što postoje neke nedoumice, a vidjela sam da i u ovim studijama koje ste nam dostavili se to provlači, e, što točno e, se smatra e, preciznom poljoprivredom. Da li se to odnosi isključivo na tehnologije poput korištenja robota, satelita dronova i, i e, drugih ostalih tehnoloških dostignuća ili kao što imamo prilike čuti iz određenih krugova to podrazumijeva e, i genetske modifikacije i genetsko sekvencioniranje. Jer ako je ovo drugo u pitanju onda je to nešto što ja svakako e, ne mogu podržati jer smatram da Europi ne trebaju genetske modifikacije, da mi imamo dovoljno i znanja i resursa za proizvodnju i povećanje proizvodnje e, na način koji je u skladu sa održivim razvojem i sa očuvanjem prirode. Hvala lijepo. Na koniec pan poseł Jara, ale się spóźnił. Tylko jedną minutę proporcjonalnie do czasu obecności. Hvala. Imamo još jednog govornika, imate samo jednu minutu. Hvala lijepa. U tom slučaju bit ću vrlo kratak. E, već smo čuli neke izjave e, kolega, ne radi se o tome želimo li mi nešto ili ne. E, stvari će se naprosto razvijati. Međutim, smatram da će od toga najviše profitirati veliki koncerni. Ja sam radio na gospodarstvu i kad trebam usti krave u četiri ujutro, ljudi su loše volje, to nije dobro ni za koga i s tim imam loša iskustva. Ovdje postoji još jedan problem, e, pitanje zaštite podataka. E, tu bi nam i druge kolege trebali pomoći da to pojasnimo. E, ono što slijedi je inteligentan hladnjak koji će dalje prijavljivati podatke. E, morat ćemo drugačije tretirati podatke jer e, pitanje zaštite podataka u međuvremenu je postalo i veliki problem jer vrijednost podataka na koncu je daleko veća od vrijednosti stroja. E, tu moramo paziti na zaštitu podataka i propise na tom području. Osim toga što se tiče precizne poljoprivrede, tu postoje i problemi s percepcijom. Industrija naravno u reklamama pokazuje krasne velike strojeve sa ljudima na velikim eh, poljima i praktički krenete ujutro, vratite se na večer. Eh, međutim, moramo raditi na prihvaćenosti Ovdje govorimo o stvarima koje su namijenjene industrijskoj poljoprivredi, međutim na taj način nećemo ostvariti prihvaćenost e, jer svi moraju imati mogućnost profitirati od napretka tehnike. Imate li tu neke savjete koji bi se između ostalog odnosili i na investicije? Hvala vam lijepo. Gospodin Jar je spomenuo pametne hladnjake. Ne znam je li mislio na mene ili... No dobro, u svakom slučaju izvolite profesore. Hvala svima na pitanjima i na komentarima. Mislim da su da postavljaju velike izazove Dobar dio pitanja zahtijevao bi podužu studiju ili duži odgovor. Mali poljoprivrednici su od početka u našem središtu naše pozornosti. Ali mogao bih okrenuti situaciju i postaviti pitanje na drugi način. Što kada bismo samo sve prepustili svom toku. Što kada ne bismo e, poticali određene oblike djelatnosti? Ne znam što bi se tada dogodilo. Ono što mogu reći je da mali poljoprivrednici u Francuskoj i u drugim zemljama pokazuju veliki entuzijazam kada im se pruži prilika da rade na gospodarstvu koje posjeduje nove tehnologije. Nove tehnologije nisu samo veliki strojevi. Kada govorimo o tehnologiji, moramo biti svjesni da je to jedan široki pojam. Na primjer, uzmimo poljoprivrednika koji ima pametni telefon. I kada ode u polje, fotografira pametnim telefonom. I dakle, on može to staviti u oblak i dobiti određene komentare, primjerice da postoji manjak dušika ili višak dušika u određenom dijelu zemljišta. To čak ne mora biti niti veliko polje. Dakle, metodologija se već može primjenjivati, a omogućuje korištenje tehnologije e, i znanja iz nekog drugog izvora, jer nisam siguran da bi on to mogao sam znati i doći do tog zaključka. Ja kada sam radio kod oca na njegovom poljoprivrednom gospodarstvu nisam imao uvijek e, dobar osjećaj za to, ali možda sam zato morao studirati. Dakle, možemo e, proizvoditi proizvode koji su više u skladu s potrebama na tržištu, možemo ulagati manje napora ili možemo ostvariti veći prihod. Pristup tržištu i informacije o tržištu bit će također jedan važan alat u buduće. Tko je tu važan? svi mi, mi želimo dati pristup tržištu proizvodima onih poljoprivrednika čiju kvalitetu vjerujemo. E, dakle, vidjeli smo da je bilo kriza u Europi, isto tako postoje neki maloprodajni lanci koji žele biti sigurni da će proizvodi koje kupuju biti kvalitetni i sigurni. Dakle, poljoprivrednici sada moraju dokazivati određenu kvalitetu, ali to košta neka sredstva. E, u početku su maloprodajni lanci bili spremni platiti više, međutim to nije funkcioniralo i zapravo se radilo o tome kako omogućiti pristup tržištu poljoprivrednicima. E, sada se lako može znati, zahvaljujući barkodu na proizvodima, dakle, koji su podaci relevantni za taj proizvod, a te e, podatke generira poljoprivrednik. Dakle, bilo da je riječ o konvencionalnoj poljoprivredi ili o ekološkoj poljoprivredi, to su podaci koje ćemo mi nastaviti tražiti od poljoprivrednika jer ćemo htjeti znati sve postupke kroz koje je određeni proizvod prošao. Da kako um, kod ekološke proizvodnje ćemo očekivati da se više pažnje polaže kvaliteti tla, ali već i sada se radi na tome da se pokušava informirati poljoprivrednike o tome kako treba biti ekološka kvaliteta tla. I to je bitno za sastav tla, za to da se izbjegne erozija tla. Ta će tehnologija također biti dostupna i drugim poljoprivrednicima. Rotacija usjeva je, kao što znamo, dobar način da se poboljša kvaliteta mikroba u tlu, što pak pomaže za bolje zdravlje bilja i za suzbijanje bolesti. Zatim, e, što je sa vlasništvom nad podacima i zaštitom podataka? Neki kolege na našim sveučilištima se bave time. Imam samo nekoliko primjera. E, dakle, podružnice sveučilišta koje se bave podacima. Ustanovile su da se upravo dostavljanjem podataka može ostvariti najveća najveći dobitak od dostupnih podataka. Je li to znači da onaj koji pruža uslugu će jedini imati korist od toga? Mislim da to nije slučaj. No, postavlja se pitanje kako e, se pobrinuti za to da ne dođe do kršenja e, povjerljivosti podataka. To je jedno pitanje, mi smo toga svjesni i to je problem koji se pojavljuje općenito u našem društvu s obzirom na digitalizaciju tvrtka koja je instalirala solarni panel u mojoj kući zna, ima puno podataka o meni. Dakle, e, pitanje je želim se zaštititi ili ne. Mislim da je bolje da znam ako do nečega dođe, jer na taj način ću moći intervenirati. Mislim da tu ima nekih sličnosti. Digitalizacija u udaljenim područjima, mislim da je to pitanje koje se tiče tehnologija. Pitanje je hoće li e, telekomunikacijske tvrtke to htjeti omogućiti. Mislim da će mladi poljoprivrednici naučiti raditi sa pametnim telefonima i digitalnom tehnologijom i znači da to mogu koristiti na poljoprivrednom gospodarstvu ili će barem moći doći do web stranica s bazama podataka, moći će doći do, do podataka o različitim genotipima bilja. A kada je već reč o genotipu, precizna poljoprivreda nastoji optimizirati kombinaciju e, tla i tehnologije. Dakle, ne radi se o genetski modificiranim organizmima ali s obzirom da imate primjerice kukuruz i imate isto tako korov, čiji korijen e, ide mnogo dublje u zemlju, tako da je lakše imati usjeve u sušim e, u sušem tlu. Mislim da je važno da poljoprivrednik ima pristup takvim informacijama kako bi mogao pratiti vlažnost tla, na primjer. Isto tako se koriste informacije o tlu i genotipima za dobro gospodarenje vodom. Suradnja i specijalizacija će promijeniti način na koji funkcionira poljoprivredna zajednica. Možda griješim, vidjet ćemo za 10 ili 20 godina što će se dogoditi. Ali što se tiče poljoprivredne zajednice, mislim da se može pojaviti specijalizacija i e, u udaljenim područjima. Možda će e, se tamo zadržati mali poljoprivrednici, ali će se specijalizirati. Zašto bi svaki poljoprivrednik trebao znati sve što se događa na njegovom gospodarstvu? Ako postoje zadruge, one mogu pomoći i to u zajedničkom korištenju znanja ili opreme A tu opet dolazimo do obrazovnog sustava. E, pitali ste me koliko gospodarstvo mora uložiti da bi se moglo početi baviti preciznom poljoprivredom. Ta ulaganja mogu biti minimalna. To može značiti naprosto da se prilagodi doza planovima i to se može temeljiti na analizi podataka dobivenom putem telefona ili pak e, može biti da se gnojivo stavlja bliže korijenu ili da se bolje rasporedi na polju, na zemlji. U redu. Mislim da bismo mogli dugo razgovarati o poljoprivredi. No evo, nadam se da sam uspio odgovoriti na većinu vaših pitanja. A bude li dodatnih pitanja putem stoje ili e-maila možete mi slobodno uputiti, ja ću vam rado odgovoriti kako bismo poveli raspravu, jer sve ovo što ja kažem ne mora biti uvijek točno, da mi nastojimo uvijek govoriti istinu, ali možda smo neke aspekte i previdjeli. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam gospodin De Castro voli ovakve akademske rasprave, bez vremenskog ograničenja. Mislim da smo više manje uspjeli u tome. Prema tome, e, koji bi bili zaključci? Imamo neke nove trendove koji će se nastaviti razvijati. Mi se tome moramo prilagoditi i moramo se e, usmjeriti s tim u skladu i u buduće i uzeti sve to u obzir u novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici. Hvala vam lijepo. Mi smo sa zanimanjem poslušali vaše izlaganje. Mislim da ćemo iskoristiti vaše ideje u našem danjem radu kada budemo radili na preoblikovanju zajedničke poljoprivredne politike. Hvala vam na ovim idejama i sada prelazimo na sljedeću točku, a to su opća načela koja se tiču mehanizama za kontrolu koje vrše države članice e, vezano uz provedbene ovlasti komisije. Koordinatori su odlučili da se dakle, izradi izvješće vezano uz postupak komitologije. Za ovo je pitanje nadležni odbor Juri, odnosno, odnosno Josef Sajera. Za nas je izvjestitelj za mišljenje zastupnik Rope. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Ja bih vas htio upoznati sa e, nacrtom e, dakle, ovog mišljenja. Nadležni odbor je odbor Juri, ali mi trebamo također predstaviti svoje mišljenje, izraditi e, prijedloge vezane uz postupak komitologije. U komitologiji je moguće dakle, da nacionalni stručnjaci rasprave o svim evropskim zakonodavnim tekstovima. Zbog toga sudionici u ovom postupku, to su dakle stručni odbori u kojima e, sjede dakle predstavnici ministarstava i e, iz komisije. Rade na sekundarnom zakonodavstvu, uglavnom se to bavi e, provedbenim i delegiranim aktima i često se tu susrećemo e, sa problemima. Naime, predstavnici država članica često ne izražavaju svoje mišljenje i onda komisija preuzima velik broj mandata u ime država članica. Imamo slučaj sa delegiranim aktima kada ih prijedlog može, kada ih parlament može samo prihvatiti ili odbiti, odnosno ne može ih izmijeniti. I zato mislim da moramo povećati demokratsku legitimnost odluka koje su, doneseni, koje su donesene u komitologiji. Također moramo povećati transparentnost u svakom koraku postupka komitologije. Tu će se povećati odgovornost. Također se moramo Moramo zajamčiti da se važne odluke ne prepuštaju malom broju država članica, što bi bio slučaj kad se ne bi računali suzdržani glasovi, onako kako to sada stoji u prijedlogu komisije. Zbog toga predlažem da iz taknemo sljedeće, dakle odredbe u ime odbora AGRI, tražimo da se uzme u obzir načelo predostrožnosti, veća transparentnost, odgovornost država članica, ali i kontrola e, mandata, dakle, koji se daje komisiji. Uvjeren sam da trebamo primjenjivati načelo predostrožnosti, a to znači da se dozvole za korištenje određenih materijala da bi mogle e, biti donesene samo uz korištenje kvalificirane većine u odboru. To je osobito važno kada su ta pitanja vezana uz zaštitu okoliša ili pak zdravlja, odnosno za zaštitu ljudi, životinja i biljaka. Također se treba povećati transparentnost postupka komitologije, te zato predlažem da se objavljuju rezultati glasanja Dakle, odnosno kako su glasali predstavnici država članica, te razlozi za njihova e, zauzeta stajališta. Također važno je objaviti i sudionike, dakle, sastanaka, sudionike mm, koji, e, dakle, predstavljaju države članice u odborima. Također, e, žalbeni odbor do sada nije služio svojoj svrsi jer njihovi, njihovo glasanje je često jednako onome u odboru i zato predlažem da se ovo tijelo ukloni. Također parlament i vijeće bi trebali imati mogućnost e, revidirati provedbeni e, mandat koji je dan komisiji i e, područje primjene zakonodavstva u svakom trenutku. Dakle, to su glavni elementi mog prijedloga. Doista me raduju vaše eventualne kritike ili prijedlozi i nadam se da ćemo nastaviti ovako kvalitetno raditi u budućnosti. Hvala vam, e, zastupniče Rope. Hvala vam na ovim konkretnim e, prijedlozima. Idemo sada na javljanje kolega. Riječ ima zastupnica Gerling. Thank you very much. Um, I agree Hvala. Slažem se sa ciljem koji se je zadao izvjestitelj u ovom izvješću. Države članice trebaju biti odgovorne kada dovode ove, kada donose ove odluke u odborima. Mislim da se također mora povećati transparentnost. Međutim, izvjestitelj ide tu nešto dalje nego što bih eh, htjela. No, ovdje traži kompletna izvješća, dakle, da se javno objave, dakle, da se objavi kako su glasale države članice. To je, jest u redu, ali njegov zahtjev za da da parafriziram cijelim opravdanjem e, glasanja je nešto što smatram pretjeranima i mislim da neće dobiti takvu takvo izvješće traženje da države članice daju e, potpuno obrazloženje o tome kako su glasali o svakom dijelu sekundarnog zakonodavstva je doista pretjerano i to će dovesti do toga da glasaju na neki način na koji nisu htjele glasati i zato smatram da bi to bilo previše. Međutim, zalažem se za veću transparentnost. U cijelom mišljenju e, vidim da se izvjestitelj zalaže za jačanje uloge malih zemalja članica. Dakle, da ove odluke ne bi trebali donositi mala grupa velikih država članica. Ja vjerujem u slobodu, slobodu volju i te države su odlučile da neće glasati. Pa to radimo i mi nekad ovdje u parlamentu. Odlučimo da nećemo glasati, zato što nas možda nešto ne zanima ili ne želimo pokazati kako smo glasali, ili zato što možda stvarno jednostavno nemamo mišljenje o određenoj stvari. Zato mislim da su, da je biti suzdržanim nešto što možemo nekada prihvatiti. I međutim, to je, oni su sada postale politički stav u ovim stručnim odborima i vidimo da često države članice poručuju stručnicima da ne glasaju na, kako ne bi sudjelovale u donošenju određene odluke. Međutim, mislim da nije na nama da mi štitimo onda te države članice. A to se, ovo, to se ovdje naziva Uh, nečim uh, za čim, posežu male države članice. To nekad radi i velike. I kad kada to njihovo činjenica da su suzdržani govori daleko više od onoga što su oni htjeli otkriti. Dakle, ukoliko jedna zemlja odluči da kaže stručnjaku da ne glasa, onda je to isto politička odluka. I to se događa evo i na odboru koji ne bi trebao biti politički, on bi trebao biti utemeljen na onome što kažu stručnjaci. Dakle, kada se tom stručnjaku kaže da ne glasa, onda mislim da bi tu odluku trebali poštovati. I tada postoji žalbeni postupak, da dobijete isti rezultat. Međutim, komisijin prijedlog da kaže da ukoliko država članica ne glasa u prvom krugu, da se suzdrži, da onda one ne mogu sudjelovati u žalbenom postupku. Dakle, mislim da je to nešto što mogu podržati, a izvjestitelj pak ne može. Dakle, ukoliko ne dobijete rezultat, ne dobijete ovu kvalificiranu većinu u prvom krugu, tada smanjujete krug onih koji će glasati u žalbenom postupku i tada ćete dobiti većinu. Zato što ćete imati samo države članice koje imaju mišljenje određenoj stvari koje su odlučile glasati. Mislim da je to elegantan način da se izbjegne situacija u kojoj se sada nalazimo sa dobrim dijelom sekundarnog zakonodavstva. Hvala lijepo głębokie przemyślenia. Bardzo. Hvala vam. Hvala vam na vašem stručnom mišljenju zastupnik Denano. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju. Ovo je jedna pravna, tehnička, ali i politička tema. Komitologija je važan postupak za primjenu određenih osnovnih tekstova koje se tiču stavljanja na tržište fitosanitarnih i poljoprivrednih proizvoda. Zato je važno da rasprava bude dovoljno jasna, da se temelji na znanstvenim e, činjenicama koje su neovisne. Slažem se e, s mišljenjem izvjestitelja vezano uz primjenu načela predostrožnosti ne mislim da su izmjene koje predlaže komisija o kvalificiranoj većini rješenje za sadašnje probleme. Što se tiče odbijanja stavljanja na tržište određenih tvari, ukoliko ne postoji e, kvalificirana većina na žalbenom odboru, u tom slučaju treba jasno dati odgovor da ili ne Kao i gospođa Gerling, ja se slažem da treba povećati transparentnost, a ne bi trebalo da na žalbenom odboru budu predstavnici koji predstavljaju vlastite zemlje. Isto tako postoji mogućnost žalbenog postupka na razini ministara to bi omogućilo razmjene mišljenja o nekim važnim političkim pitanjima oko kojih postoje žustre rasprave. Hvala vam, hajtama. Hvala. Zahvalio bih izvjestitelju. Njegova perspektiva je zanimljiva mogu razumjeti, zato je dobro da imamo raspravu o tome kako nastaviti dalje. Međutim, vidim velike razlike između onoga što izvjestitelj želi i onoga što je praksa, kako bismo željeli vidjeti na dijelu. Držimo se znanstvenog istraživanja, znanstvenih tijela, činjenica, a u prijedlogu izvjestitelja ćete vidjeti nešto sasvim drugo. Više GMO-a i slično će se izglasati zbog ovog pojednostavljenog pristupa. Dakle, koliko nema jasnog mišljenja, jasne većine, onda bismo trebali reći ne. Mislim da je to svojevrsno pretjerivanje. Trebali bismo pokušati ne politizirati dodatno stvari, ono kako, to da kako smo to do sad činili, trebamo manje politizirati više slušati, više obratiti pažnju na ono što kažu znanstvena tijela. Dakle, države članice mogu reći što žele jedino koliko imaju jasno mišljenje, ukida se mogućnost, odnosno smanjit će, se mogućnost e, neizražavanja mišljenja, odnosno zauzimanja stajališta da je netko suzdržan. Hoćemo ja se doista e, radujem nastavku rada na ovom pitanju i suradnji sa drugim e, izvjestiteljem u sjeni zastupnik Jar. Hvala lijepa. E, možda samo jedna napomena, budući da i mi sudjelujemo u svemu. Bilo bi dobro znati što zapravo komisija priprema osim toga, kada e, se sjetim delegiranih pravnih akata, e, mislim da bi bilo dobro da komisija nema mogućnost e, nekih jumbo akata i pripreme, nego da priprema akte po pojedinim temama, onda postoje veće mogućnosti rješavanja postojećih problema. Treća napomena – E, mene na vijeću ljute suzdržani glasovi. Naravno, demokratski gledano to je legitimno. E, međutim, e, situacija je vrlo teška ako mi treba kvalificirana većina. Praktički suzdržan glas je glas protiv i e, to treba biti jasno državama članicama da suzdržani glas praktički e, predstavlja e, glas protiv. Primjerice, postupak u svezi s glifosatom je nevjerojatan. U konačnici bi se mora reći ne, ali uopće nije došlo do glasovanja zbog suzdržanih glasova. Ako bismo pronašli neki postupak, ja bih bio za to jer demokracija znači i sposobnost donošenja odluka. I ukoliko bismo pronašli neko dobro rješenje, smatram da bi to bilo dobro. Posebno kada govorimo o delegiranim i provedbenim aktima, tu je riječ o novom instrumentu s kojim se moramo baviti, ali tu moramo postupati korektno međusobno i u odnosu na komisiju. Hvala. Hvala. Riječ ima gospodin Klaus e, iz komisije. Hvala vam. Postavljen je čitav niz e, pitanja. Želim pojasniti da se prijedlog komisije bavi specifičnim elementima koji su sada e, dio uredbe koja se bavi komitologijom. Prijedlog se ne tiče delegiranih e, akata. Oni e, idu drugačijim postupkom. Oni proizlaze, dakle, izravno iz osnivačkih ugovora. Naš prijedlog se tiče provedbenih, provedbenih akata koji proizlaze iz e, zakonodavstva, dakle iz 2011. A i sada ne predlažemo potpunu promjenu postupka komitologije, već se bavimo specifičnim problemima. Probleme s kojima se suočavamo od 2011. Kao što su neki kolege već istaknuli, to se tiče rada žalbenog odbora. Okvir za komitologiju jako dobro funkcionira nekoliko brojčanih podataka. Komisija usvojila 1500 dakle, provedbenih akata godišnje, oko 98% ovih provedbenih akata prolazi kroz komitologiju uz pozitivno mišljenje država članica. Gotovo da i nema negativnih mišljenja. Potom imamo onih e, oko posto dakle, ishod o kojima nema mišljenja. I to je sada ono čime se želimo baviti. Dakle, ishod u kojem nema mišljenja, nema kvalificirane većine država članica, dakle, ni vi, ni za, ni protiv. I to se donosi, dakle, do, do toga dolazi u određenim scenarijima. Kada je riječ primjerice o zdravlju i sigurnosti ljudi, životinja, biljaka, dosjeta da ide u iduću fazu, dakle to je faza žalbenog odbora i određenim područjima, već ste spomenuli GMO-e. Vidjeli smo da ova faza u žalbenom odboru nije ispunila očekivanja, a to je nešto što se htjelo riješiti, dakle, ovom revizijom postupka komitologije, gdje htjeli smo dobiti rješenje u toj fazi. Međutim, ne dobivamo rješenje u toj fazi, već se reproducira ishod, dakle, postupka komitologije. I tu do, do toga dolazi u ovim slučajima kada se reproducira ovaj ishod u kojem nema mišljenja, to su politički osjetljiva pitanja i komisija se njima želi baviti. Jedan zastupnik je rekao da je to žalosno da se taj postupak politizira, ali to nije u interesu komisije. Države članice koje u tom trenutku ne preuzimaju svoju odgovornost, ne žele ovaj evo, vruć krompir ponovno vratiti komisiji, a ovi provedbeni akti proizlaze iz osnovnog zakonskog, zakonodavnog dakle, akta koji je zajednički usvojen i to eto, sad trebaju osigurati uvjeti za provedbu i tu države članice igraju svoju ulogu, a to je da oni dakle nadziru komisiju upravo putem e, postupka komitologije. I ovi vrući krompiri su se unatak nekoliko godina stalno vraćali komisiji, a države članice nisu preuzimale svoju odgovornost. I prošle godine je predsjednik komisije najavio dakle, da će se pozabaviti ovim problemom. To je taj, dakle, ograničen odbor slučaje, broj slučajeva do, koji, do kojeg dolaze svake godine i zato je to sad nešto čime se u komisiji bavimo. Ukoliko se prijedlog usvoji, mi se nadamo da, to neće znači da će u budućnosti tek nekoliko država članica donositi odluke. Naprotiv, mi želimo potaknuti da države članice daju svoje mišljenje, da sudjeluju u postupku, da izraze svoje mišljenje. Mi ne znamo hoće li ova ideja funkcionirati, ali mi se nadamo da hoće. E, tu su još neki elementi, vi ste to danas istaknuli, još neki drugi odbori. Postoji dakle potpora našem zahtjevu za većom transparentnosti. Nadamo se da će nas i ovaj odbor u tome podržati. I ovim bih zaključio, ali tu samo ukoliko imate dodatnih pitanja. panu. Pan Hvala vam. Zastupnik Rob ima riječ. E, Hvala još jednom. Zahvalio bih vam na detaljnim i potrebnim komentarima. Svima nam je jasno da problem postoji. Možda bi komisija htjela čuti drugo mišljenje, ali naša želja za objavljivanjem, za većom odgovornosti, za više transparentnosti, naročito kada govorimo o osjetljivim pitanjima je nešto do čega nam je ovdje svima stalo. Ja sam zabilježio vaše ideje i vaše komentare i nadam se da ćemo nastaviti zajednički raditi kako bismo došli do zajedničkog rješenja. Hvala vam. Hvala izvjestitelju, hvala svima koji su sudjelovali u raspravi. Amandmane valja podnijeti do 7. E, rujna u 13 sati. Ovime smo za danas e, završili i sutra će sastanku predsjedati zastupnik De Castro. Doviđenja. Ovime zaključujemo današnji sastanak. Hvala svima, hvala prevoditeljima.